Drage Dragi kolege, izvolite, e, sjedite i e, hvala svima što ste došli na sastanak u ovu vrlo veliku dvoranu u kojoj će se održati sastanak danas poslijepodne. Prije početka samog sastanka dopustite mi da vam svima čestitam novu godinu, zaželim da bude zaista izvrsna kako osobno, tako naravno i e, želim da ova godina bude jako dobra po pitanju svega onoga što se odnosi na rad našeg odbora o terorizmu na kojem radimo ovdje u Europskom parlamentu. Prelazimo sada na prvu točku dnevnog reda koja je usvajanje dnevnog reda. E, ako se nitko ne protivi tom prijedlogu dnevnog reda, smatramo ga usvojenim. Prelazim sada na priopćenja predsjednice. Od posljednjeg sastanka nije se događalo ništa posebno. Naš posljednji sastanak održao se neposredno prije božićnih praznika. Prelazimo dakle sada na treću točku dnevnog reda, a to je e, da je kod nas e, naš e, gost, šef Agencije za temeljna prava Europske unije, gospodin Michael O'Flaherty. On je došao posebno na naš sastanak iz Beča, ali ako sam dobro shvatila, preko Australije on je prihvatio ne samo da nam izloži svoja stajališta, već i da raspravlja sa članovima odbora. Na tome mu se unaprijed zahvaljujemo. <clears throat> Mi smo se, kada smo organizirali ovaj e, odbor, se dogovorili naravno o tome na koju ćemo temu raditi ali e, smo isto tako govorili koliko su važne teme, temeljna prava i ljudska prava i rekli smo da sve te teme moraju biti utkane u sve ono čime se budemo bavili na sastancima našeg odbora. Sama Agencija za temeljna prava je, kao što dobro znate, naglašavala da su sigurnosna pitanja tjesno vezana upravo uz temeljna prava. A da sve što je vezano za borbu protiv radikalizacije, za e, zaštitu žrtava i sve druge mjere koje su ili već donesene ili mogu biti donesene, a vezane su za razmjene informacija unutar Europske unije, da su to teme kojima se sustavno bavi ta agencija. Ta agencija također je radila na pitanjima interoperabilnosti vezano za ljudska prava, kao i na pitanje zaštite vanjskih granica, a bavila se i pitanjima zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka. Jedan je izvrsni dokument objavljen u srpnju 2017. godine. Objavila ga je agencija upravo na tu temu, a molit ću tajništvo da to da u prilogu zapisnika s današnjeg sastanka. Gospodine Oflajti, molim vas da sada uzmete riječ i izložite glavna pitanja vezana za temeljna ljudska prava u okviru borbe protiv terorizma. Imate otprilike 15 do 20 minuta, a e, nakon vašeg izlaganja e, moći će članovi odbora postavljati pitanja Moram e, reći da ću se strogo pridržavati sljedećeg pravila, naime da pitanja ne budu dulja od jedne minute za pitanja, a i gospodina Oflartija da pokušava također ne odgovoriti e, u svom odgovoru dulje od jedne minute. Također molim sve da budu vrlo precizni, precizni u pitanjima, precizni u odgovorima. Izvolite gospodina Oflarti. Hvala. Poštovani zastupnici, hvala lijepo što ste pozvali Agenciju za temeljna prava da vam se danas obrati. Čestitam vam na radu u okviru posebnog odbora za terorizam. Jer sigurna Europa je nešto što je ključno za zaštitu ljud temeljnih prava. A terorizam predstavlja opasnost za temeljna prava, naročito što se tiče prava na život, a pravo na život izvorih svih drugih prava. Danas tri godine nakon strašnih atentata u Parizu, to je nešto što zaista osjećamo. Vaš odbor mora procjenjivati učinkovitost mjera koje se donose za borbu protiv terorizma, uključujući ona koja su vezana za temeljna prava. Često čujemo danas da moramo birati između više sigurnosti ili pak zaštite prava. E, međutim, to nije točno jer ta dva aspekta mogu ići jedno uz drugo. Poštovanje ljudskih prava nije prepreka za sigurnost, već je put za bolju sigurnost. Europska unija, e, Vijeće Europe, Ujedinjeni narodi su e, angažirani na planu ljudskih prava i oni e, imaju pravila koja trebaju vrijediti i u ovim izazovnim vremenima terorizma. Oni nam upravo i moraju omogućiti da na učinkovit način odgovorimo na te izazove. Važno je poštovati načela kao što su legalnost, nužnost, proporcionalnost, kao i to da se treba poštovati načelo nediskriminacije. Izazova ima mnogo a kasnije ću vam nešto reći i o mom osobnom iskustvu. Ukratko, temeljna prava ne smiju predstavljati prepreku kako bismo imali sigurna društva u kojima naša djeca mogu dobro živjeti. Upravo obrnuto sa ovim pravilima e, možemo stvoriti dobru atmosfernu sigurnosti u državama članicama Europske unije. Danas naravno neću e, moći govoriti o svim pitanjima temeljnih prava vezanje za vaš rad, ali ću se koncentrirati na tri stvari na kojima radila naša agencija. Najprije izbjegavanje radikalizacije, drugo pitanje vezano sigurnost migracije, a treće se odnosi za provedbu nacionalnog zakonodavstva e, u nacionalnim okvirima europskog zakonodavstva po pitanju terorizma. E, najprije moram reći da e, nam je jako drago da se vaš odbor zabavim pitanjem izbjegavanja radikalizacije i drugih izvora terorizma, a naša agencija vam daje značajne podatke koje vam u tim stvarima mogu pomoći. U studenom prošle godine objavili smo najveću studiju iskustvima europskih muslimana i e, onoga što kako oni shvaćaju e, da e, su e, predmet uznemiravanja i diskriminacije. 10.500 ispitanika je bilo u 15 europskih država. Radi se o se o migrantima prve i druge generacije, ali preko polovina njih državljani su Europske unije. Počet ću tamo, odakle vjerojatno ne očekujete da počnem, a to su pozitivne vijesti što se tiče radikalizacije. Postoje visoki stupanj povjerenja u e, javne ustanove Europske unije među tim muslimanima. To je još veće povjerenje nego li što imamo u općoj populaciji. 81% ispitanika ima povjerenja u javne institucije, a 76% rekli su da su jako privrženi tim institucijama, što je jako dobro što se tiče poštivanja društva. Ipak treba imati i e, tome pristupiti s oprezom. Naime, trebamo gledati na razine očekivanog uznemiravanja i, e, i e, same e, prijetnje. Dakle, agencija smatra i to je zaključak kako naše studije, tako i sličnih studija, da borba protiv radikalizacije zahtjeva i održivu borbu e, protiv diskriminacije i e, maltretiranja. E, treba paziti da toga nema na poslu, pružanju usluga u obrazovnom kontekstu treba se stoga izuzetno boriti protiv govora mržnje i e, kaznenih dijela iz mržnje. Rad Agencije za temeljna prava je e, bio u velikoj mjeri o tome koje su dobre strategije integracije i koji su ključni elementi kako bi bile uspješne. Borba protiv radikalizacije je zaista jedna od ključnih tema prije godinu dana objavili smo jednu strategiju iz koje ću izdvojiti nekoliko situacije. Prvo, treba raditi na lokalnoj razini. To su one koje najbolje funkcioniraju, lokalne strategije u selu, u gradu, bolje nego na širem području. Drugo, što je jasno, ali ih se nedovoljno radi, strategije integracije moraju se napraviti e, tjesno se konsultirajući i sa skupinom koju treba integrirati, ali i s lokalnim stanovništvom koji također trebaju biti dio rješenja. Treće, e, moramo imati rodni pristup integracijama. Naime, e, previše pristupa Europskoj uniji je e, rodno neutralni, što nije nužno pozitivno, jer to znači da mi izbjegavamo iskustva žena. I za kraj uloga strategija integracije nije u dovoljnoj mjeri podvrgnuta dobroj reviziji i ažuriranju. Države članice trebaju puno toga naučiti kako ažuriraju i revidiraju svoje strategije. Gospođo predsjednice, te analize eh, je nešto što smo uputili skupini na visokoj razini za borbu protiv radikalizacije. Na taj način smo pokušali e, naravno reći da je protiv radikalizacije trebamo imati jake e, mjere sigurnosti, ali istovremeno se treba jako puno raditi s različitim zajednicama, sa policijskim snagama, boriti se protiv E, ekonomskog siromaštva i mnogo toga drugoga i moramo surađivati sa pojedinim lokalnim zajednicama. Ja sam bio visoki povjerenik nacionalne e, povjerenstva za ljudska prava i u tom svojmu sam shvatio da e, mnoge lokalne stvari donose jako dobre rezultate. Ja sam radio na tim poslovima u Sjevernoj Irskoj, vidio sam kako su takve strategije izuzetno važne u postkonfliktnim situacijama kako se ne bi ponavljale greške iz prošlosti. Nadalje, nešto o pitanjima sigurnosti i migracije. Za početak još jednom mogu samo potvrditi ono što je nedavno vašem odboru rekao povjerenik Julian King. Naime, e, kada se radilo o pitanjima migracija i e, sigurnosti. On je rekao e, kako e, te stvari lako mogu zapravo navoditi vodu na mlin ekstremista. Ali ja bih dodao da to može ići na uštrb zaštite ljudskih prava nevinih ljudi u koje uključujem djecu. Ne mislim da ovaj odbor ne smije gledati sa stanovišta sigurnosni na pitanje migracija. Ne, ne radi se o tome. Ali ne smije se na migracije gledati isključivo kao na izvor radikalizacije i terorizma. Ne, baš kao što je rekao Julian King, o tim stvarima naša agencija puno radi i parlamentu smo dali mnoge studije vrlo nedavno o tome kako ETIAS udovoljava pitanjima temeljnih prava. Također odnosi se i na visoku skupinu interoperabilnosti koja radi na pitanjima prikupljanja podataka na europskim granicama. Što se tiče dakle interoperabilnosti je koja je jedna od ključnih u vašem mandatu, reći ću da Agencija za temeljna prava dobiva interoperabilnost. One su nam potrebni iz mnogih eh, legitimnih razloga, ali i kako bismo zaštitili ljudska prava, da se uđe u trag nestaloj djeci. Interoperabilnost prikupljenih podataka uveli bi, bi pomoglo da se uđe u trag nestaloj djeci. Međutim, interoperabilnost mora e, se načiniti na način koji će najmetnije ići na štetu e, ljudskim pravima. Mi smo naglasili značajan broj elemenata. Jedan od njih je ograničena svrha. Kada se budete bavili interoperabilnosti, postaću vas na to da se e, sačuva načelo ograničene svrhe. Drugim riječima, da se podaci jednostavno koriste u onu namjeru iz koje su prikupljeni. Nadalje, e, važnost sustava podataka e, treba načiniti na ispravan način, precizno. Nažalost, došlo je do previše pogrešaka. U posljednjih nekoliko mjeseci razgovarali smo sa e, europskim službenicima na pograničnim postajama koje rade na ovim pitanjima i oni su rekli da su uočili jako velik broj grešaka u prikupljenim podacima kako u sustavu izdavanja viza tako i u schengenskom informacijskom sustavu. Greške izazivaju probleme zaštite ljudskih prava, ali također dovode i do problema veza sigurnosti. Naime, ako nema ispravnih podataka, to e, može dovesti do više sigurnosnih problema. Komisija vam je već uputila prijedloge vezane za interoperabilnost nakon rada skupine na visokoj razini, skupine stručnjaka na visokoj razini i e, djelomično e, su uzeli u obzir ono što je naša agencija donijela kao zaključke što pozdravljamo. Međutim, postoji se e, tu nekoliko elemenata koje mogu imati implikacije za ljudska prava. Spomenući neke od njih kojima bi se, se trebali vjerojatno baviti na ovom odboru. Jedno je vezana za kapacitete interoperabilnosti i mogućnost da se otkriju višestruke identiteti jedne osobe. A drugo je kapacitet da se putem interoperabilnosti otkriju državljani trećih zemalja koji e, idu u svrhe, citiram, e, svrhe, dakle, e, vezane za nacionalnu sigurnost iz nacionalnih zakona. Jednostavno, ta pitanja nisu e, primili e, primila na znanje e, ta skupina stručnjaka na visokoj razini pa stoga mislim da je bilo izuzetno važno da se ovaj odbor i druga tijela parlamenta time bave. Ovaj parlament je inače napravio jako puno toga da bi se u europsku strategiju za borbu protiv terorizma uključile e, mnoge bitne teme. Međutim, stvaran utjecaj te strategije vidjet će se tek u načinu na koje se one prenesu u nacionalna prava. Primjerice kaznena dijela kao što su neizravno posticanje terorizma. Naša agencija stoga smatra da je izuzetno važno da svi zaštitni mehanizmi koji su sadržani u direktivi o terorizmu budu sastavni dio e, nacionalnih e, prava. Drugo, e, što se tiče zaštite žrtava terorizma i potpore koje se njima daje. Moram naglasiti da se radi o skupini koja ne dobiva ne dovoljnu pažnju i to svugdje. Vidio sam to u osobnom radu u Sjevernoj Irskoj. Nekako su iz, najviše izuzete žrtve terorizma iz svega ovoga. Vrlo je važno da se prava žrtava jasno preuzmu iz europske direktive. Poštovani zastupnici i članovi ovog odbora, zaključno želim reći da Agencija za temeljna prava zaista cijeni vaš rad, <clears throat> čija je važnost nešto što je nama sasvim jasno. Htjeli bismo jednostavno reći da je moguće uočiti da ne postoji e, konkurencija između ljudskih prava i velike sigurnosti. <clears throat> Upravo suprotno, tamo gdje e, vladaju temeljna prava, tu e, imamo sigurnije sustave. Naša agencija vam stoje na raspolaganju e, pri, tako, putem naše baze podataka, <clears throat> mnogih naših publikacija koje moge možete uzeti ovdje e, jer sam ih donio sa sobom, a iznad svega nudimo vam suradnju. Hvala vam lijepa gospodine direktore na ovom izlaganju, vrlo gustom aktualnom izlaganju u kojem ste podsjetili i naše kolege na sva ona pitanja koje se čuve rasprave. Iznijeli ste razmatranja i sada kolege imaju riječ. Katarina Kinići će otvoriti raspravu, zatim Birgit Cipel, Joffre Van Orden. Možemo krenuti. Izvolite, imate jednu minutu za postavljanje pitanja. Grazie, grazie Hvala lijepa. <clears throat> Hvala vam gospodina Flaherty e, vi ste još jednom vrlo kompletno i rezimirano e, predstavili mogućnost kako e, da pomiriti s jedne strane zahtjeve sigurnosnih agencija sa poštivanjem prava. Jako mi je drago da ste to naglasili i da ste rekli da e, direktiva za borbu protiv terorizma radi na tim pitanjima i ja sam surađivala na ovoj direktivi. Ali, dakle, treba, baš kao što ste vi naglasili, sada pretočiti ono što stoji u direktivi u konkretno. Ja se naročito bavim e, pitanjima radikalizacije. Znamo da je radikalizacija prije svega upućena mladim ljudima i to putem interneta. Podstiče ih se na mržnju putem interneta. Jako brzo dolazi do radikalizacije. Sasvim te sigurno treba intervenirati na planu socijale, kulture i tako dalje ali što još možemo napraviti na jedan konkretni, sasvim tehnički način kako se takve poruke ne bi nalazile na internetu, da se istovremeno poštuju prava. I još nešto bih vas htjela pitati o radikalizaciji u zatvorima. U e, Italiji e, jako se puno radi na poštivanju tradicija i e, vjeroispovijesti zatvorenika, ali istovremeno i jasno je da u zatvorima dolazi do radikalizacije. Kako bi se moglo intervenirati kako bi nekoga tko je već radikaliziran vratili u stanje normale. Rado bih čula vaše pitanje na tu temu. Hvala vam lijepa, gospođa Kinići, izvolite. Hvala vam. E, predsjednica mi je rekla da imate ovdje sustav ping-ponga u ovom odboru i sada znam i što to znači. Hvala vam lijepa gospođo Kinići. Da, naravno. E, izričit čin radikalizacije vrlo običajen na internetu, ali to je samo zadnja faza u jednom, jednom širem okviru stvaranja ranjivosti pri, pri pojedincu i onda ta poruka preko interneta dolazi na plodno tlo i obuzima tu osobu. U svim našim istraživanjima o integracijama muslimana u Europi vidimo da je manje tome slučaj kada ljudi nisu ljuti, kada nisu izolirani, kada su sjeću integrirani u društvo. Ne bih htio, reći, ne bih htio ponovno reći ono što sam već e, spomenuo prije, ali kada se bavimo radikalizacijom, onda se ne smijemo baviti samo onom zadnjom fazom te poruke, jer time onda propuštamo baviti se svim onim drugim sadržajem e, do kojeg dođe od, dolazi od djetinstva pa nadalje. No naravno mnogo toga se već i događa što se tiče radikalizacije putem interneta. Imamo inicijativu komisije za pružanjem podrške uklanjanja e, zločinačkih poruka i poruka mržnje iz interneta, to je jedna stvar, a mi kao agencija radimo na programima medijske pismenosti i nadamo se da će to postati E, dostupno i na nacionalnoj razini. Nije naš posao da pružimo takve programe gdje Europske unije, naš je posao da ih razvijemo i da ih ponudimo kao module kako bi onda u školama i u drugim institucijama e, djeca posebice, ali i odrasli mogli dobiti sve alate koji su potrebni kako bi mogli razabrati između lažnih i pravih vijesti informacija. A što se tiče ovog drugog, slobode vjeroispovijesti zatvornika, naravno zatvori nisu u nadležnosti Europske unije i stoga Agencija za temeljna prava se ne bavi izričito time. Ali mogu vas podsjetiti na to da su vjerske slobode, kao i mnoge druge slobode, podložne ograničenjima. Dokle god je ograničenje legitimno, što se tiče proporcionalnosti, ravnopravnosti pojedinaca, i ako ide u interesu onih legitimnih ciljeva koji ste naveli, onda je naravno to nešto s čime se mi trebamo baviti. Hvala vam, gospodine Oflerti. Jeffrey Van Orden ima riječ na jednu minutu. Uh, uh, hvala vam, gospođo uh, predsjednice, i hvala vam lijepa, gospodine Oflerti, na vašem izlaganju. Ja u potpunosti razumijem da postoji ta potreba da se izbjegne miješanje e, tih migracijskih zabrinutosti i sigurnosnih zabrinutosti, ali u kontekstu e, islamskog terorizma to je nešto što je svakako povezano jedno s drugim. Većina turističkih činjeva do kojih je došlo u Ujedinjenom kraljevstvu proteklih deset godina upravo su počinjeni od strane ljudi sa migracijskom pozadinom koji su živjeli u Ujedinom kraljevstvu. No ipak, iz godine u godinu imamo i dalje jaku migraciju iz država koje imaju potpuno se drugačiju kulturu, potpuno se drugačije shvaćanje zakona i često potiču netrpeljivost prema državama poput naše. I kada dođu u našu državu onda vide da eh, ih se pokušava privući u zajednice koje su možda čak i gore od onih koji su napustili u svojoj domovini. I umjesto da pobjegnu iz te sredine, zapravo se ponovno nađu u rukama eh, ekstremista. U jednoj, dakle, sada državi Europske unije. I čini mi se jednostavno da ne možemo tako nastaviti moramo moći kao prvo priznati da ta veza postoji, složiti se, mislim, smatrate li vi da postoje neki argumenti e, zbog čega bismo mogli redefinirati neke aspekte ljudskih prava e, u svjetlu ovih izazova s kojima smo sada suočeni, a neki od tih izazova su potencijalno egzistencijalni izazovi. Hvala vam lijepa. Hvala i hvala gospodinu Van Ordenu. Ja vam ne mogu govoriti o specifičnim incidentima u Ujedinom kraljevstvu, ali diljem Europske unije vidimo da nije tako, da je većina teških činova nešto do čega dođe zbog osoba sa migrantskom pozadinom iz prvog ili drugog naraštaja. To jednostavno nije točno. Mnoge te incidente počinjavaju građani tih država o kojima govorimo. Mi mislimo da je vrlo važno i na temelju empirijskih e, podataka e, ne pokušavati okriviti čitavu skupinu ljudi, čitavu e, jednu skupinu poput migranata. Podaci nam stalno pokazuju da tu ne govorimo o žalištima terorizma i da ne bismo trebali cijelite skupine takvima smatrati. Primjerice, od migranata koji su pristigli 2015. E, godine u, u Europu, u godinu kada je bio najveći pritisak, 52% su već e, e, u prvoj fazi dobili, u prvoj instanci, dakle, dobili azil prije, dakle, faze prigovora na odluku. To je vrlo indikativno. To znači da su to ljudi koji bježe iz država u kojima se vodi rat i zbog toga im je u interesu pružiti međunarodnu zaštitu u svakom slučaju mi isto nipošto ne sugeriramo da ne postoje loših e, ljudi u migrantskim zajednicama, loših ljudi ima posvuda, pa i u tim skupinama. Dakle, ne smatramo da tu ne bi trebalo biti tog sigurnosnog aspekta. Ali, reći treba da cijela ta migrantska situacija ne treba e, se gledati kao triška situacija, jer će to dovesti do nepredvidivih posljedica i neće se poboljšati sigurnost. Što se tiče toga da se ljudska prava trebaju prilagoditi kako bi se mm, kako bi se mogli suočiti sa tom egzistencijalnom situacijom, kao što je gospodin Van Orden rekao. Ja mislim da to nije potrebno. Ja mislim da treba uzeti u obzir u kojoj mjeri je međunarodni okvir za ljudska prava izuzetno fleksibilan mnogo je malo toga apsolutno u međunarodnom e, pravu, ljudskom pravu. E, postoji naravno teža između slobode i ograničavanja sloboda. Agencija treba pružati podršku kako bismo se pobinuli da se poštuju načela e, legalnosti, nediskriminacije i proporcionalnosti. Da, ali ta ideja ping-ponga je upravo da dakle, mogu se vratiti na odgovor gospodina Oflehetija. Mogu li to učiniti? Ne. Ideja ping-ponga je ideja da svi kolege mogu sudovati u raspravi i da ćemo možda kasnije imati još jedan drugi krug govora. Gospođa Gomeš sada ima riječ. Ali gospođo predsjednice, molim vas, cijela ta ideja ove vrste rasprave je upravo to da možemo se ono što je rekao govornik, jer inače ne postoji taj sustav ping-pong. Mi bismo trebali moći osvrnuti se na ono što je govornik rekao, to bih htio učiniti i e, želim mu reći da u biti nije odgovorio na ono što sam ga pitao. Ja u potpunosti svačam da su mnogi od tih terorista državljani tih država, ali mi moramo imati suptilan pristup. Trenutno nam je teško odlučiti e, tko smije doći u našu državu, a kada ih se identificira kao teroriste ili kao ekstremiste, onda nam je teško izbaciti ih iz naših država. Njih štite često zakon ljudskim pravima. To je ono što sam htio reći. Gospodin O'Flaherty je odgovorio na vaše prvo pitanje. Nastavit ćemo s raspravom. Predlažem vam da pređemo sada na sve druge kolege kako bi svi oni koji su se javili mogli dobiti odgovore od e, gospodina Flehertija, kao što smo to činili do sada. I onda, ako još budemo imali vremena, onda ćemo imati još jedan drugi krug postavljena pitanja i naravno da ćemo govoriti o svim temama a ako to ne budemo mogli učiniti na svopodne, onda ćemo to moći učiniti napismeno, jer je direktor Agencije za temeljna prava gospodin koji je vrlo često ovdje kod nas. Riječ je bila sada gospođa Gomeš i molim ju da poštuje vrijeme koje joj je zadano. Izvolite, hvala vam gospodine Flaherty što ste rekli da bez ljudskih prava ne možemo učinkovito se boriti protiv terorizma zato što ćemo se spustiti na e, tu kriminalnu razinu terorizma u tom slučaju. Barem ja tako tumačim ono što ste rekli. Hvala vam isto na tome što ste govorili o diskriminaciji i e, uzmiravanju jer ja mislim da mnogi problemi s kojima smo suočeni sa radikaliziranim mladim ljudima iz drugog naraštaja da su to problemi koji su baš povezani sa lošim procesom integracije u tim migrantskim skupinama u našem društvu. Ja imam jedno pitanje vezano uz potrebu za raznolikošću u e, policijskim i sigurnosnim snagama. Mislim da je to još i važnije sada kada od mnogih na terenu čujemo da dolazi do višestruke radikalizacije. Naime, e, ekstremno desno krilo koje je radikalizirano se usmjerava protiv tih migranskih e, muslimanskih e, zajednica. Mene zanima što vi mislite o tom fenomenu. Hvala vam gospođo Gomeš, hvala i na vašim ljubozim riječima. Doista, moramo poštivati ljudska prava u našim sigurnosnim strategijama, ne samo kako se ne bismo spustili na razinu zloženaca, s tim se slažem, slažem, već i zbog toga kako bismo imali bolje sigurnosne rezultate. Imat ćemo bolju sigurnost ako e, ne udaljavamo, marginaliziramo, izoliramo ljude. Drugim riječima, e, sigurnosni sustav koji se temelji ljudskim pravima, e, u tom slučaju neće doprinijeti deradikalizacije. To je ta opasnost ako tako postupimo. A ono što ste rekli o raznolikosti u policijskim e, snagama, e, i u zatvorskom osoblju, ako sam dobro shvatio vaše pitanje, da. Ne mogu dodati ništa više od toga da kažem da nam naši nalazi uvijek iznova pokazuju da je kao prvo važno da se pobrinemo da e, se stupa u kontakt sa tim zajednicama i mogu reći kao drugo da to nažalost ne činimo dobro. Vrlo je teško, žao mi je što se uvijek vraćam na to je jedno te isto nasilno iskustvo, ali bavio sam se tom temom u Sjevernoj i vidio sam tamo da dobra volja nije dovoljna. Trebate nadvladati međugeneracijske ideje o tome tko čini što u društvu. A na razini države se tome pridaje velika politička važnost u svakom slučaju. Hvala vam na odgovorima na vašem iskustvu. Riječ sada dobiva Gerard Depre na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice. Gospodine Oflehert, imam dva pitanja. Prvo pitanje je o interoperabilnosti. Rekli ste da ona može biti dobra za zaštitu ljudskih prava. Vaša agencija je objavila jedno izvješće u trenutku kada prijedlog komisije još nismo imali na stolu. Taj prijedlog komisije sada postoji i s tim se pokušava pozitivno odgovoriti na čitav niz rizika kojeg ste vi upravo evoluirali i o kojima ste govorili u tom izvješću. Mislite li sada onda aktualizirati vaš, vašu analizu? na temelju dakle ovog prijedloga koji je sada objavljen kako bismo izbjegli da neki to e, koriste negativno prema tom novom prijedlogu i kao drugo Vaša agencija može li nešto reći o onoj raspravi koja se odvija u nekoliko država, vezano s to hoćemo li prihvatiti državljane onih država koji su se borili u Siriji ili negdje drugdje? Ima li tu neki aspekt povezan s ljudskim pravima kako bi recimo mogli postupiti, trebali privući te borce natrag, ponovno ih integrirati u društvo ili ne? Kako s njima postupiti? Hvala vam, gospodine Dupre. Dva vrlo precizna pitanja. Hvala vam lijepa, gospodine Dupre. Dva dosta jasna pitanja. Što se tiče interoperabilnosti, doista mi smo napravili izvan analizu e, u kontekstu rada skupine na visokoj razini i neki od naših prijedloga su uzeti u obzir, a neki ne. Kao što sam rekao, neki elementi u dokumentu komisije nisu bili elementi s kojima smo se mi bavili u toj skupini na visokoj razini i da, bilo bi korisno kada bi sad agencija možda ponovno iznijela ta razmatranja. Imamo dvije mogućnosti da to učinimo najmanje. E, jedno je to da ćemo u idućih nekoliko mjeseci izraditi izvješća o ljudskim pravima i biometriji i to je jedan takav kontekst u kojem možemo onda vrlo brzo, idućih nekoliko mjeseci, ažurirati naš razmatranja. Naravno da smo uvijek na raspolaganju u parlamentu. Ako želi neko posebno tematsko mišljenje, to je jedna druga mogućnost i možemo iskoristiti obje mogućnosti. Što se tiče povratka boraca, ja ih neću nazvati stranim borcima, jer to nisu strani borci, to su država Europske unije. Moje reći da to nije nešto s čime smo se detaljno bavili u agenciji, mogu vam samo dati jedan sad inicijalni odgovor na to, a to je taj da smo mi dužni prema našim državljanima, mislim, naravno ako su počinili kaznena djela, onda treba tražiti kaznenu odgovornost za to. Dakle, ne radi se o tome da ćemo im to prositi, već radi o tome da trebamo izbjeći apatridnost. Ali tu ću se zaustaviti, gospodine Deprije, jer je to nešto što mi nismo u okviru agencije detaljno razmatrali. Hvala vam. Elena Valencijano ima sada riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice. I zahvaljujem vama, gospodine Flaherty, na svemu što radite i na vašem budućem doprinosu kako bi naši zadaci u okviru ovoga odbora također bili uspješno odrađeni. vrlo nam je zanimljivo bilo čuti vaše mišljenje. Mene najviše zanima pitanje nestale djece. Mislim da je nevjerojatno da u razvijenom svijetu unutar Europske unije imamo određen broj maloljetnika koji su nestali. Gotovo da je nemoguće izračunati koja je to brojka oni su nestali i vjerojatno su u rukama kriminalnih organizacija. Zanima me što možete učiniti kako biste zaštitili tu djecu, kakva je suradnja sa obavještajnim službama i policijskim snagama u državama članicama. Tu je ostvaren određen napredak, ali još uvijek ima na tisuće djece koja su nestala i kojima se nije ušlo u trag. Hvala vam, gospođo Valencijanu, na ovom pitanju. E, da, e, brine nas ta brojka koja je mnogo veća od službenih podataka kojima raspolažemo, to je sigurno. Također smatramo da bi se moglo više učiniti na području toga da se uđe u trag nestaloj djeci kako bismo primjerice poboljšali rad prihvatnih centara da djeca ne bi nestala ne znači da djecu treba zatvoriti. Mi smo u našim istraživanjima ustanovili da dobro e, ustrojene prihvatne centri, da su dobri, da se, da se djeca osjećaju dobro kako ne bi pobjegla. Dakle, kao prvo treba raditi na tome da se spriječi nestanak djece i to nije zadatak e, jedne ili druge države članice, nego čitave Europske unije. Kao što smo u ostalom e, rekli u našem izvješću o analizi situacije vezano uz migracije. Zatim trebamo također prepoznati činjenicu da postoje podaci koji bi nas mogli uputiti e, u to kako pronaći nestalu djecu. E, primjerice, neki podaci se nalaze u Eurodaxu ili u drugim bazama podataka, ali s obzirom da nema dovoljno interoperabilnosti, mi ne, ne možemo iskoristiti sve te podatke i upravo je zato interoperabilnost važna za Europsku uniju u tom smislu. Moramo se pobrinuti da naš sustav skrbništva bolje funkcionira, to je još jedan od preduvjeta da se spriječi nestanak i nakon što se djeca pronađu da se spriječi da ponovno nestanu, što je također česta pojava, znam da se time bavi odbor Libe to možda nije toliko u dijelu krugu rada vašeg odbora. Primijetili smo da je došlo do nekih poboljšanja u sustavu skrbništva u nekim državama članicama posljednjih godina, ali još uvijek je mnogo posla pred nama i dok se taj problem ne riješi, to će i dalje doprinositi većem broju nestanaka. Ako mi dopustite još jednu nadopunu, gospođa Valencijano je pitala što mi radimo na tome da se toj djeci uđe u trag. E, naša agencija nije operativna agencija, mi nažalost nemamo potrebne kapacitete kako bismo izišli na teren i kako bismo radili na takvim slučajevima. Dakle, htio sam samo to pojasniti kako bih dao cjelovit odgovor na pitanje. Hvala. Hvala vam, gospođo predsjednice, dragi kolege ja bih e, htjela vrlo srdečno zahvaliti gospodinu Flahertiju. Istina je da moramo pronaći pravu mjeru između sigurnosti i zaštite ljudskih prava. To mi se čini odlučujućim. U svjetlu odluke Suda Europske unije vezano uz zadržavanje podataka Mislim da e, bi to moglo otežati rad e, policiji i obavještajnim službama. Mi želimo zaštititi privatnost, ali kako policija može odraditi svoj posao ukoliko se podaci ne prikupljaju? Tako da nam je potrebna prava ravnoteža između sigurnosti i zaštite podataka. Dakle, postavlja se pitanje kako postići tu ravnotežu. Uzmimo da neka država članica želi protjerati državljanina treće zemlje zbog toga što ima kaznenu evidenciju. E, pitanje je zašto to nije moguće učiniti Zašto bi ljudska prava te osobe bila važnija od ljudskih prava žrtve? Hvala. Vjerujem da ste čuli prijevod ovog eh, također vrlo relevantnog pitanja. Eh, hvala. Ako sam dobro shvatio pitanje, ovdje se radi o dva pitanja, o zaštiti podataka i pristupu suda i zatim o protjerivanju terorista. Mislim da su to dva odvojena pitanja, tako da ću se tu nadovezati na pitanje gospodina Van Ordena, mislim da tu nisam dao cjelovit odgovor. Kao prvo što se tiče presuda vezano uz zadržavanje podataka, e, presude su takve kakve jesu, donio ih je Europski sud, one su jasne i mi i se moramo njih pridržavati. Tako da moramo pronaći način da obavljamo svoj posao na način koji je u skladu sa presudama suda. Međutim, htio bih podsjetiti da sud ne spriječava rad sigurnosnih službi u tom području. Sud je odlučio da inicijalno zadržavanje podataka od telekomunikacijskih operatera ne treba biti arbitrarno da se može provoditi na proporcionalan način na temelju jasno definiranih parametara. To je jedna mogućnost. Zatim, kasniji pristup tim podacima može se dopustiti ukoliko postoji odobrenje sukladno proceduralnim postupcima nakon e, revizije pravosudnog tijela ili neovisnog administrativnog tijela. To se također, tu postoji također izuzetak u slučaju e, izuzetnih okolnosti. Htio bih još dodati da osim ovih presuda suda moramo imati na umu da postoji i direktiva Europske unije o zaštiti osobnih podataka od strane e, policijskih i pravosudnih snaga u borbi protiv teškog kriminaliteta. Htio bih samo podsjetiti da nisu svi slučajevi tako drastični kao što se nekad prikazuju. Što se tiče protjerivanja, htio bih samo podsjetiti na načelo non refulmana i to je glavni razlog što se ljude ne može vratiti u treću zemlju ukoliko se izlažu progonu, čak i ako je riječ o ljudima koji možda trebali biti. To je jedno od načela međunarodnog prava i e, kao što je, kao i kod e, sudskih presuda, ovo je jedno od temeljnih načela vladavine prava. E, mi smo se obvezali to poštivati. Hvala vam na odgovorima. Na ova prva pitanja. Sada dajem riječ Birgit Cibel. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja bih htjela postaviti pitanje o interoperabilnosti. Nisam e, čula jasne odrednice vezano s pitanje nužnosti i proporcionalnosti. Slažem se s nekim od izazova koje ste spomenuli, ali iskreno rečeno, uvođenje evropske interoperabilnosti ne bi riješilo sve probleme prema mom mišljenju. Kao prvo, postavlja se pitanje kvalitete podataka. Još uvijek imamo problema budući da podaci nisu usporedivi u različitim bazama podataka. To je jedan od problema s kojima se suočavamo. Zatim nemamo zajednički stav Europske unije o tome kako donijeti odluku koje su informacije toliko važne da se moraju unijeti u sustav, a koje to nisu. Rečeno je da se taj problem mora riješiti, to je istina. Možda vi raspolažete s više informacija od mene, ali ne čini mi se da će se taj problem riješiti. Zatim, uspostava interoperabilnosti podrazumijeva troškove i e, tehničke promjene i nisam još spomenula dodatni problem, ne samo da podaci nisu dovoljno kvalitetni i ne mogu se efektivno koristiti, nego e, vrlo često e, potrebno dosta vremena prije nego što se podaci unesu u nacionalne baze podataka, a to ne znači da se one nužno prosljeđuju u europske baze podataka. Dakle, Kakav je smisao interoperabilnosti ako se kasni u svim ovim koracima? Možda bismo se trebali najprije usredotočiti na rješavanje tih problema prije nego što se prijeđe na sljedeću razinu. Ako to sve učinimo, onda bi to bilo dobro, ali čini mi se da smo ovdje sada pokušavamo odraditi drugi korak prije prvoga. I sada bih htjela nešto reći na jednu drugu temu. E, mi ovdje ne svjedočimo borbi između različitih religija. Riječ je o borbi za moć, budući da zapadne zemlje pokušavaju utjecati na zemlje, na muslimanske zemlje. Iran je bio na pravom putu, ali zatim su SAD i Ujedinjena kraljevina intervenirali, sada je situacija strašna. Slično se događaju u Afganistanu i Siriji. U Jemenu se vodi rat između SAD-a i Rusije. To nije problem muslimanskog stanovništva. Osim toga, većina izbjeglica, onih koji imaju velike šanse da dobiju status azilanta, bježe od terorista u Siriji, Libiji i e, iz u drugim zemljama. Tako da mislim da ne treba brkati stvari i htjela bih još reći da podržavam stav gospodina Oflajtija da svako ljudsko biće ima prava. Čak i kriminalci i teroristi ne mogu biti poslani tamo gdje e, bi mogli biti ubijeni. Dakle, mora se održati sudski postupak, mora se donijeti presuda i oni moraju završiti u zatvoru. E, samo da se još vratim na pitanje interoperabilnosti. Zanima me što se rješava, što se radi na rješavanju ovih e, osnovnih preduvjeta. Hvala. Evo da imam sada riječ e, da odgovorite na ova pitanja tehničke naravi i da kako vezano uz situaciju u svijetu i terorizam. Hvala vam e, što ste postavili pitanje o interoperabilnosti. E, naši pisani komentari koje smo već objavili tiču se rasprava koje smo imali tijekom ljeta. Ono što komisija sada predlaže je dorada tih preporuka, tako da možda postoje neki elementi koje još nismo riješili. E, ja sam vam pokušao izniti našu detaljnu analizu u osnovnim crtama, ona je inače dostupna zastupnicima. Mi smo pokušali e, uspostaviti tu vezu između nužnosti i proporcionalnosti, tako da imamo jedno na, kaskadno načelo gdje se govori o zapravo hijerarhiji tih e, aspekata. Mi mislimo da je to također nešto što je neizbježno iz perspektive ljudskih prava. Već sam ranije spomenuo da i nas brine kvaliteta podataka. Već sam kazao da se potkradaju greške, a to može biti uistinu e, pogubno za ljudske živote, ali isto tako i za sigurnost u Europi. A ako zastupnici misle da je bilo nekih problema u našoj prethodnoj analizi, posebno vezano uz biometrijske podatke, mi možemo o tome nešto više reći za nekoliko mjeseci. Gospodin Ben Kumal, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Ja vam srdačno zahvaljujem, gospodine direktore. Mislim da je u potpunosti neosporno da naravno tako smo sredili, svi imaju neosporna osnovna prava, neovisno o tome što počine. Ali s druge strane bih se ipak nadovezao na ono što je već ocetao eh, ocrtao Geoffrey Van Orden. Mislim da upravo kod terorizma, i nemojte me tu krivo shvatiti, ne bismo smjeli imati jedan e, teorijski pristup. Trebali bismo vidjeti s kojim konkretnim problemima smo trenutno suočeni u Europskoj uniji. I tu naravno da je to područje migracija jedan sasvim dio toga. Naravno da e, ne možemo izjednačiti terorizam sa migracijama, niti reći da zbog migracija dolazi do terorizma. Naravno da ne ali na terorizam utječe i visok broj osoba koje su pristigli k nama i koje će možda eventualno i doći još u budućnosti k nama. Naravno da je dobra integracija najbolja mjera protiv terorizma, ali i tu bi bilo za mene važno čuti što vi mislite o tome. Naime, svi imaju svoje granice onoga što mogu napraviti naši birači će biti jako razočarani s nama ako mi opišemo neki teorijski model, a da onda nam ljudi na terenu kažu da to dobro zvuči, ali da je to potpuno realistično, što znači da moramo sada i ispitati što je uopće moguće napraviti. I ako dobijemo osjećaj da čisto zbog tih količina neke stvari nije moguće učiniti, onda bismo se trebali postaviti pitanje možda bismo li zakonske odredbe trebali prilagoditi ne bismo trebali zatvoriti oči pred time. Ako je to potrebno, onda bismo trebali tako i postupiti. I tu bi rado čuo od vas gdje vi e, vidite da postoje područja gdje bismo mogli nešto učiniti kako bismo imali bolju razmjenu podataka, održiviju razmjenu podataka koja će nas u velikoj mjeri zaštititi ne samo od terorizma već i od kriminala. I naravno da se to treba koristiti u sve svrhe, ne samo u svrhe migracija. Ali moramo biti svjesni toga da su građani Europske trenutno jako osjetljivi što se tiče tog pitanja da oni žele dobiti od konkretna rješenja, konkretne mjere koje oni smatraju da ih mi možemo provesti. Hvala vam. Hvala vam. Evo, čuli ste pitanje koje je dosta gusto. Pa vas molim da date odgovor da kako iz perspektive vaše agencije. Hvala vam da ovo pitanje obuhvaća čitav niz aspekata što se tiče zaštite i zadržavanja podataka. Već sam spomenuo smjernice koje smo dobili od Suda Europske unije te Suda za ljudska prava. One su prilično detaljne i mislim da nam to može dobro poslužiti u našem radu. Važno je podsjetiti da sud nije isključio pristup podacima, nego nam je definirao smjernice za legitimni zakonit pristup podacima. Kada je riječ o integraciji, ja shvaćam zabrinutost kolege i shvaćam da je integracija vrlo važna. Naše istraživanje je pokazalo da se opetovno pojavljuju ista pitanja. Kao prvo, e, pojava segregacije u e, stambenom e, rješavanju stambenog pitanja i obrazovanju, to vidimo i kod Roma. I to su pojave koje se događaju između ostalog i zato što ne ulažemo dovoljno u e, jezičnu poduku imigranata, a oni koji ne govore jezik matične zemlje, e, kako se mogu nadati, e, ne mogu se nadati da će pronaći posao kasnije. I to je nešto što se stalno provlači u našem radu. E, kolega je također rekao da treba izbjegavati teorijski pristup. Mi moramo imati jedan primjenjeni pristup, vidjeti što funkcionira, što ne funkcionira. A ono što najviše i najbolje funkcionira su napori na lokalnoj razini, u gradovima. Dakle, e, gdje je uključena lokalna zajednica i kada se pokušava postići da se zajedno sa migrantima pronađe rješenje za njihov slučaj. Dakle, ono što bi bilo dobro je također identifikacija i razmjena dobrih praksi među državama članicama u tom području. Hvala vam. I sada, kako bismo zaključili ovaj prvi krug, a oni koji žele dobit će riječ i u drugom krugu, e, tako da možete nastaviti sa ovim načinom postavljanja pitanja, što omogućuje svim kolegama fleksibilnost i postavljanje pitanja, tako da dobiju od vas odmah odgovor. A sada riječ ima gospodin Franzulika i molim vas da se svi ostali pripremite za dodatna pitanja. Hvala vam, gospođo predsjednice. hvala i vama, gospodine ravnatelju, na vašim odgovorima. Kao što svi znamo, radi se na uspostavi obrambene unije zajedno sa državama članicama. Nije sasvim jasno kako će, koji će oblik ona poprimiti. Ono što želimo postići jest e, veća razina sigurnosti za naše građane, posebno nakon svih izazova koji su se našli pred nama posljednjih godina. Nakon izvješća iz 2014. godine, riječ je o izvješću Europskog parlamenta o masovnom nadzoru, e, vi ste slijedom tog izvješća također dali neke odgovore. Zanima me kako gledate na ravnotežu između općeg nadzora komunikacija koja je potrebna ako se želimo uspješno nositi sa prijetnjom terorizma, te e, aspektom promicanja ljudskih prava naših sugrađana i migranata. Možda e, bi bilo potrebno zajedničko zakonodavstvo ili zajednička pravila o općem e, nadzoru nad komunikacijama. Neke države članice su usvojile nove zakone, a druge nisu. Tako da će u buduće biti sve teže e, pronaći jedinstveno stajalište među državama članicama u svezi s tim pitanjem. Hvala. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam gospodine Fanzulika na pitanju. Agencija za temeljna prava je e, na zahtjev Europskog parlamenta izradila izvješće o temeljnim pravima i nadzoru državama članicama Europske unije u dva sveska. E, prvi je objavljen prije nekoliko godina, a drugi nedavno. To smo odradili na zahtjev Europskog parlamenta i tu su identificirana brojna pitanja e, na koje je potrebno obratiti pozornost u državama članicama. Uglavnom smo ustanovili da države članice imaju pravila vezano uz ciljani nadzor, ali ne vezano uz neciljani nadzor E, kod ograničavanja načela ljudskih prava e, potrebno je poštivati zakonitost, nužnost i proporcionalnost. Međutim, ako ne postoji zakonodavstvo kojim se uređuje područje nadzora, onda se ne može ispuniti ni prvi preduvjet, a to je zakonitost. Dakle, to je problem u nekim državama članicama. Zatim se postavlja pitanje kvalitete i djelotvornosti e, tijela za nadzor u državama članicama. Mislim da postoje primjeri dobre prakse E, u smislu resursa, kapaciteta, pristupa i drugih aspekata koji nam mogu poslužiti. Zatim, e, vezano uz nadzor, e, također se postavlja i pitanje pravnih sredstava. Dakle, moguće je pokrenuti postupak u slučaju nezakonitog nadzora nad komunikacijama i važno je znati kako tu se također postavlja pitanje nadležnosti, odnosno raspodjele nadležnosti između država članica Europske unije. E, naša agencija ne preporuča da se nastavi, ne želimo nastaviti raditi na tome dalje. Hvala lijepa. Prije nego što nastavimo, i kada ćemo najprije dati riječ Milanu Zveru, Htjela bih se i ja vratiti na pitanje, ali ne želim postaviti jedno zapravo osjetljivo pitanje vezano za interoperabilnost. Velik broj kolega na to se osvrnuo, bilo izravno, bilo neizravno. Radi se o prijedlogu komisije koji je sada i na dnevnom redu Europskog parlamenta. I e, tu e, se zapravo osvrće i slijedi ono što radi Agencija za temeljna prava. Gospodine ravnatelju, možete li nam reći e, što brine agenciju? Naime, bilo bi jako važno znati što ste vi uočili na tu temu. Mi moramo uspostaviti ravnotežu, nemamo dostatne dokumente i e, zato bi nam bilo jako važno da čujemo mišljenje Agencije za temeljna prava o tom tekstu koji je na dnevnom redu Europskog parlamenta. Za slučaj da nam ne možete odgovoriti danas, nadamo se da ćete nam vrlo brzo moći uputiti odgovor jer prijedlog je na stolu, a e, u prijedlogu se nalaze mnoga pitanja koju su vam kolege danas uputile. E, prekoračila sam vrijeme, ali eto nismo bili e, stav, počeli mjeriti vrijeme. U svakom slučaju daću riječ e, Milanu Zveru, ali najprije odgovorite na ovo pitanje. Hvala lijepa. E, mi smo e, naravno tek krajem prosinca vidjeli e, tekst komisije pa smo vrlo ovlaš za sada pregledali taj dokument. Ipak uočili smo dva područja gdje bi trebalo biti vrlo oprezni, možda da to tako formuliram. Dakle, moramo vidjeti koje područje do sada nisu bila podvrgnuta jakom nadzoru same skupine na visokoj razini. Jedno sam govorio e, da već ranije, naime, višostruki identiteti, a drugo državljani trećih zemalja e, definirani nacionalnim pravom u svjetlu nacionalne sigurnosti. Dakle, to su dvije teme koje treba budno pratiti. Postoji inače i nekoliko područja gdje su naši prijedlozi i sugestije uzeti u obzir. Neke, eh, negdje to jasno, negdje manje. Jedno je vezano za vrlo jasne mogućnosti pravnog lijeka ako i kada dođe do grešaka. Moramo imati mogućnost pravnog lijeka i to treba jako naglasiti u sadašnjim dokumentima. A drugi prijedlog koji smo napravili je da se posebna pozornost posveti djeci. Neke stvari događaju se vezano za djecu, ali ne i za odrasle. Primjerice, ako je neko dijete ilegalno prešlo granicu uz roditelje, zašto bi cijeli život e, to dijete moralo povlačiti zatom tu činjenicu. Ponekad se radi o šestomjesečnim bebama. Dakle, trebalo bi u određenom času dio tih podataka izbrisati iz njihovih docijeja. Dakle, e, trebalo bi takve stvari e, jasno uočiti. Naša je agencija također predložila da se e, bolje uvidi i bolje poštuje sustav proporcionalnosti te u okviru interoperabilnosti treba postojati jedan sustav e, kaskada, dakle da se do Eurodaka, Eurodak može pretraživati tek ako se ne mogu naći podaci u drugim bazama podataka. Dakle, da za neke stvari treba ići e, prema tom načelu kaskade, dakle najprije jedno pa onda drugo. Hvala vam gospodine ravnatelju što ste odgovorili već na ovo moje pitanje. Uvjerena sam da ćemo imati još prilika da govorimo o ravnoteži, odnosno umjeretnosti koje se treba ubaciti u ovaj tekst za protiv terorizma. Izvojit ću e, ovo što ste naglasili, a to su višestruki identiteti. U, Francuskoj su e, za vrijeme posljednjeg vala atentata e, se shvatilo da je zapravo jako lako imati mnogo različitih identiteta. Treba dakle štititi europske građane od takvih fenomena. Hvala lijepo. Sada predajem riječ Milanu Zveru da postavi pitanje. Hvala lijepa. Hvala vam ravnatelju na prezentiranju ove studije. Čujete me? Da. Ako mi dopustite, uputio bih vam jedno pitanje. Poznajem i vaš rad i rad e, vaše agencije u Beću. Posljednjih godina puno toga se radi na zaštiti ljudskih prava. Htio bih e, međutim s vama e, podijeliti jedno mišljenje. Ne znam je li točno ili nije, ali u svakom slučaju već neko vrijeme to mi se vrti po glavi. Naime, vaša agencija trebala bi se baviti pitanjem temeljnih ljudskih prava. Čitajući izvješća vaše agencije, često sam uočio da se vi ne bavite temeljnim pravima, već da se bavite pitanjima osoba koji su drug ili treća generacija e, kulturne manjine, pa zatim LGBTI skupina i tako dalje. Postoje primjeri, primjerice bivših socijalističkih država gdje se greške iz prošlosti još nisu ispravile. Primjerice vezane za privatno vlasništvo. I sada me se ljudi obraćaju i to nakon 25 godina Primjerice, nečija je movina e, oduzeta 1945. godine i do dan danas nije vraćena. Ili pa kada se radi o pravu na pravično suđenje. bih, očekivao bih da se bavite i takvim vrstom prava. Hvala. Hvala na ovom pitanju. Izvolite. Odgovorite. Hvala lijepa. I Jako mi je drago da sam dobio ovo pitanje. Naime, e, to mi daje mogućnost da vam objasnim kako mi e, biramo područje našeg grada. Uvijek ćemo se usmjeravati na ljude koji su najviše na e, marginama društva, koje su najviše ličenih prava. Ali naravno moramo se baviti svim pravima građana. Prioritet agencije je da se bavimo ljudima koji su najviše na marginama društva, ali ljudi trebaju također shvatiti da se ljudska prava odnose na njih, a ne tek prava drugih ljudi. Zato se usmjeravamo na prava starijih osoba, osoba s invaliditetom, djece. Dodat ću još i da mi e, se sve više bavimo pitanjima e, socioekonomskih prava vezano za e, stup ljudskih, stup socijalnih prava. Ali mi imamo također i temeljnu našu uredbu koju smo utemeljeni koja ograničava ono što mi možemo raditi, koja nam zadaje tematska područja kojima se možemo baviti i zapravo oblikuje u velikoj mjeri naše aktivnosti. Ako u višegodišnjem okviru nema određene tematike, teško da se njome možemo baviti. Postoje neke stvari koje postoji još od prije nego što je treći stup postojao. Pa tako se ne možemo baviti pitanjima e, poli, policijske suradnje i pravosudne suradnje, što jako ograničava naš rad po pitanju e, prava na pravično suđenje. E, mi se nadamo da će se to izmijeniti, to je naša ambicija. Nadamo se zaista da će je Europski parlament podržati te naše želje za promjenom i e, na taj način ćemo se bolje baviti, baviti pitanjem temeljnih prava naših društava. Hvala lijepa dakle na ovom odgovoru e, i na svem onome što ste rekli kako biste komentirani ono što je rekao kolega Milan. A sada ponovno dajem riječ e, Jeffrey Van Ordenu. Hvala. Gospodine Oflarti, potvrđujete dakle da je vaš zadatak da se brinete za ljudska prava manjina ali ja mislim da se trebate baviti ljudskim pravima stanovništva općenito. A vaši odgovori su jako u kontekstu sadašnjeg prava i tumačenja tog prava. A ja mislim da ovaj odbor treba imati prijedloge o tome kako da se neke stvari izmjene. U protivnom nema smisla imati ovakav odbor. Što vi možete reći o tome kako se može još više i e, iznijansirati sadašnje pravo sadašnja prava vezane za e, teroristički e, E, sustav e, Ja e, vam želim reći u svo dužno poštovanje, što ljudi uvijek kažu kada žele reći nešto negativno. Moramo reći da se zaista bavimo pitanjima sve, u interesu sveopće populacije u 28 država članica za koje imamo mandat. I upravo sam sada ilustrirao primjeru da tome da radimo na zaštiti ljudskih prava opće populacije. Međutim, e, mi radimo na ljudskim pravima ih populacijama, ali posebnu pozornost posvećujemo onima kojima je to najpotrebitije. Primjerice, zato se bavimo toliko pitanjima Roma, pitanjima nestale djece i sve ona tematska područja koje ste spomenuli gdje treba mijenjati zakon? Nije mandat agencije temeljnih prava da se time bavi, ali ću vam zato reći moje osobno mišljenje. E, mi smo se zaista borili i to pod vodstvom njih kraljevstva da stvorimo okvire koje se mislim Europa, kojima se mislim Europa može ponositi. Treba dakle vidjeti što e, agencija radi i mislim da je to nešto gdje Europa može biti ponosna s ovim što se ostvarile i mislim da je Europa može biti stvarno ponosna da smo došli do ove točke dokle smo sada došli i to velikim dijelom zahvaljujući nekome kao što je bio Winston Churchill. E, hvala lijepa na ovim e, zaključcima, ovoj analizi. E, mislim da je ste na vrstu pitanja dobili adekvatan odgovor. I zaista hvala gospodine Flaherty da ste bili danas s nama. U ime svih članova odbora E, zaista vam se zahvaljujem. Vi imate dobro odnose sa svim odborima Europskog parlamenta. Hvala što ste došli danas na sastanak našeg odbora i hvala vam što ste prihvatili ovaj e, način postavljanja pitanja gdje, na koje se odmah dobije odgovor jer je to dinamičnije i omogućuje svim kolegama da dobiju odgovor. Hvala lijepa. A ako želite, e, možete ostati s nama jer je e, već došao na ono sljedeći gost, gospodin Tubon. Eh Drago nam je da sada možemo pozdraviti gospodina pravobranitelja. To je naime dužnost koju sada obnaša Jacques Tubon. Eh, dragi kolege, za drugi dio našeg današnjeg sastanka odbora o terorizmu donc d'accueillir euh, euh, Jacques Toubon. Dakle, ponavljam, e, e, jako nam je drago da nas možemo ugosti Žaka Tubona koji sad obnaša dužnost pravobranitelja u e, Francuskoj. Hvala vam što ste našli vremena za nas ovaj početak godine jer Eto, Jacques Toubon je gotovo svakodnevno na stranicama medija e, u Francuskoj iz koje ja dolazim. Jacques Toubon je zaista e, izuzetan političar, vi ste, dragi bili jako puno puta zastupnik u Francuskoj skupštini, bili ste također i zastupnik u Europskom parlamentu od 2004. do 2009. godine, a velik broj naših kolega s vama je radio. U međuvremenu ste isto tako e, obnašali vrlo značajne i prestižne funkcije bili ste ministar kulture i frankofonije. E, možda se sjećate kako se Jacques Dubon borio za e, francuski jezik i danas vaše je ime e, na engleski anegdotski prevođeno kao eh, all good. Eh, bili ste osim toga eh, ministar pravosuđa, što je nešto što je apsolutno kompatibilno sa temom kojim se ovdje bavimo, a predsjednik Republike vas je 2014. godine bio poslao da obnašate dužnost E, pravobranitelja, Francuska narodna skupština koji je Francuski senat potvrdili svoju toj dužnosti. U, e, vi ste imenovani na šest godina u lipnju 2014. godine. Sada ste na malo više od e, sredine mandata. Vaš je zadatak da štitite građane pred E, upravnim strukturama, ali isto tako da promičete ljudska prava, da promičete prava djece, da se borite protiv diskriminacija, zalažete za e, poštivanje e, deontologije, a također se bavite i pitanjima sigurnosti. Francuska politika za borbu protiv terorizma je e, domena gdje je Jacques Toubon pokazao ne samo koliko je njegova ličnost složena, već isto tako da se radi o nekome tko je vrlo otvoren, koji vrlo budno pazi na tome da se prava građana štite protiv svih vrsta zloporaba. Bilo da se radi o primjeni e, tehnike ispitivanja pa do e, primjene različitih e, izuzetnih mjera, mjera vezana uz izricanje kućnog pritvora i tako dalje. Dakle, to su teme koje su vrlo značajne kako u Francuskoj, tako općenito u Europskoj uniji. E, dragi Žak, jako nam je dao, drago što ste danas mogli doći na naš sastanak. Vaša uloga za borbu protiv terorizma je važna i to je e, jako važno za naš posebni odbor. Ženo, dakle, očekujemo da čujemo vaše mišljenje o svim ovim temama. Hvala lijepa da ste i vi pristali na to da vam kolege postavljaju pitanje jedan po jedan, te da vi nakon svakog pitanja odgovorite. Gospodine pravobranitelju, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Dame i gospodo, Svima bih vam htio zaželjeti sretnu novu godinu, jer mislim da će biti vrlo važna, posebice za Europsku uniju. A ovdje se nalazimo u zakonodavnom tijelu Europske unije i stoga vam želim sretnu novu godinu i uspješan rad. Gospođo predsjednice, zahvaljujem vam na tome što ste me pozvali na ovaj sastanak, na to što ste pomislili da bih mogao doprinijeti radu vašeg odbora. 2017. godina je bila važna godina za ovaj dom i za Europsku uniju, posebice dakle, za Europski parlament što se toga tiče, jer ste usvojili direktivu o borbi protiv terorizma u ožujku, a zatim ste kasnije stvorili i poseban odbor za borbu terorizma i vrlo mi je drago što ste htjeli saslušati moje stajalište i ono što je Francuska uvela kao mjeru nakon što je došlo do strašnog napada na Francusku. E, tu se radi o četvom nizu mjera te mjere su dosta različite od onoga što su uvele mnoge druge države članice Europske unije. Želim reći, gospođo predsjednice, da mi je vrlo drago što ste me pozvali, zato što se bavite turizmom, ali isto tako ste i predsjednica Među kluba za prava djece sa gospođom Kinići. A to je pitanje koje je u mojoj nadležnosti se nadam da će na razini Europske unije, e, kako u komisiji, u Agenciji za temeljna prava, u parlamentu, pa tako i dakle, na jedan općenit način mm, u svim aktivnostima Europske unije biti sve važnije i važnije zato što je to vezano uz e, Međunarodnu konvenciju o pravima djece a Europska unija kao država članica što se toga tiče nije do sad bila pretjerano aktivna, da tako kažem, i mislim da bi bilo dobro kada bismo mogli mi različiti e, branitelji prava djece, koji smo svi udruženi u jednoj organizaciji koja se zove LINOK i e, u okviru struktura Vijeća Europe, dakle nešto šire što je, nego što je Europska unija, kada bismo mogli dakle na toj razini također surađivati. To bi bilo vrlo drago i u potpunosti sam vam na raspolaganju. I htio bih također pozdraviti sve bivše kolege koje ovdje prepoznajem. I bit će mi vrlo drago danas popodne s vama razmijeniti gledišta Pozvali ste me da govorim o situaciji u mojoj državi, u Francuskoj, od 2015. godine, ali naravno da se to tiče i situacije celokupne Europe, ako ne i situacije svijeta. Dakle, imali smo mnogo terorističkih napada, posebno teških. Imali smo uvođenje izvednog stanja, usvajanje nekoliko zakona za sigurnost i za protiv terorizma. Zatim smo ukinuli izvanredno stanje i to prvog studenog prošle godine, dakle prije nekoliko tjedana i danas imamo taj jedan opći sustav, opći sigurnosni sustav koji se tiče općeg zakonodavstva. Također, kao što ste rekli, ću vam predstaviti preporuke koje sam kao francuski pravobranitelj e, izrekao u tom kontekstu. Naravno da kao institucija koja brani i promiče temeljna prava, da ću u mom govoru govoriti prije svega o tome do kakvih posljedica moglo e, doći zbog tog uvođenja zakona vezano uz prava i slobode pojedinaca, a to je zapravo i upravo jedna tema zbog kojeg je uspostavljen vaš odbor. Direkt doktor eh, Agencije za prava gospodin Flekerti je već dosta rekao, ja se pridružujem svem onome što je on rekao, što se tiče diskriminacije, čini se da ona postoji, da se trebamo boriti protiv toga, sve ono što je rekao o migrantima. I naravno potpuno se slažem s njime kada se radi o tome da je neophodno potrebna ravnoteža između sigurnosnih službi i zaštite sloboda. Što se dogodilo u Francuskoj od 2015. godine? Što se tiče borbe protiv terorizma, da sažmem, terorizam, e, prije svega, ovaj oblik terorizma kojeg imamo danas i kojeg vrši jedna posebna organizacija u ime naravno jedne barbarske ideologije, zapravo predstavlja izazov za naše demokratske države. Naša načela, naše vrijednosti, pravnu državu, zaštitu ljudskih prava. To je ono što je na kocki. A to je u samoj srži svih onih instrumenta eh, na kojima se temelji vaš rad, moj rad i što nam je potrebno kako bi demokracija funkcionirala u svakoj od država te u Europskoj uniji. Imamo povelju o temeljnim pravima Europske unije, konvenciju o zaštiti ljudskih prava i e, temeljnih sloboda. Imamo naše osnivačke ugovore, imamo naravno i u svakoj državi ustavni okvir koji u svakoj od naših država predstavlja e, vladavinu prava i posebice imamo i dakle, sudsku praksu Ustavnog suda, imamo e, zakone, zadnja verzija važećeg zakona 2008. godine. Direktor Fleihert je s pravom rekao da je osnovna zadaća država da se pominu za sigurnost. Što znači da naravno moraju provesti u dijelo to da ono osnovno pravo da vas e, nitko ne smije raniti, da vam niko ne smije naškoditi, da vaš integritet ne smije biti e, oštećen, da je to ono što treba zaštititi naša demokratska država. I stoga treba uvesti odgovarajuće mjere kako bi se pobrinula za sigurnost. E, dati si alate s kojima će se na najučinkovitiji način moći boriti protiv te terorističke prijetnje. Ali ali te mjere koje su dakle legitimne mogu e, ugroziti prava i slobode zato što te mjere, kada se konkretnije na njih gleda, primjerice razvoj novih tehnika za nadzor, način na koji se prikupljaju obavešani podaci, e, prikupljanje osobnih podataka, novi nacionalni registri koji se stvaraju, primjerice registar e, o imenima putnika iz direktive o PNR-u, E, zatim usvajanje novih kaznenih dijela i prije svega preventivne mjere koje su restriktivne naravi i koje utječu na privatnost te koje su prepuštene ne pravosudnoj vlasti nego administrativnoj vlasti. Zatim mjere protiv radikalizacije, mjere za pojačanu sigurnost koji se primjenju na našem teritoriju, e, što znači i e, putem vojske u Francuskoj je takva tradicija da poštivanje javnog reda i mira ne vrši vojska, već civilne službe, a tu vidimo da smo e, prekoračili tu granicu jer smo imali određene operacije, poput francuske operacije Sentinel, i naravno zatim i pojačane kontrole, uključujući na granicama, u prometu i na kraju krajeva pojačana suradnja među državama članicama, što naravno predstavlja isto tako ograničenje suverenosti u nekim područjima. Sve te mjere koje sam spomenuo su, ponavljam, legitimne, ali moramo si postaviti odgovarajuća pitanja. I ja sam si E, i postavljao ta pitanja već u zadnjih e, dvije pol godine. Čak i dulje zapravo, jer je to naravno krenulo ne sa ovim izvanrednim stanjem koje je uvedeno u sudnom 2015. godine, već evo danas ne slavimo, već, već obilježavamo treću godišnicu napada na satirički list Charlie Hebdo. Dakle, 7. siječnja 2015. godine se to dogodilo i spomenuli ste i gospođo predsjednice zakon iz srpnja 2015. godine o e, obavještajnim aktivnostima čijoj raspravi sam ja sudjelovao. Dakle, postavljao sam se sva ta pitanja i dalje ću si postaviti to pitanje, jesu li te mjere potrebne, uzevši u obzir e, e, postojeće zakonove mjere. Dakle, te mjere koje su uvedene, e, predstavljaju li one dodatnu vrijednost na svom onoga što već postoji ili su to jednostavno političke mjere? Jesu li to mjere koje su doista učinkovite? I pogotovo, a to je i ona filozofija koju je s pravom gospodino Fleherty e, prije nekoliko trenutaka razvio. Dakle, možemo li prihvatiti taj napad na naše slobode, na naše vrijednosti? To je cilj terorista da se dakle ukine naša demokracija, ali možemo se boriti protiv toga pomoću mjera koje su i same restriktivne i utječu na privatnost. Dakle, možemo li na taj način e, sami e, biti slični onima koji nas napadaju. A ne možemo odgovoriti na barbarske e, činove tako što e, ljubavno čuvamo naša, naše slobode, naša prava, već bismo trebali biti e, dovoljno hrabri da se borimo sa našim alatima, a to su alati upravo koji se tiču ljudskih prava i naših sloboda. Neću citirati samog sebe, citirat ću gospodina Lorena Fabiusa, koji je u listopadu 2016. godine rekao da ako se uzvršimo samo na učinkovito mjera, da bi mogli igrati na ruku samih terorista. Dakle, borba protiv terorizma, nju treba voditi na nacionalnoj razini, ali i na europskoj razini u skladu sa e, poštivanjem načela Europske unije, što znači zaštita temeljnih prava i to je odgovornost svake osobe. A u članku 23. direktive protiv terorizma u članku 23. jasno stoji da mjere koje su opisane u toj direktivi se trebaju izvršiti u skladu sa temeljnim pravima, a to je dakle nešto što samo stoji u toj direktivi koju smo prošle godine usvojili. Ali pod pritiskom javnog mnjenja, pod pritiskom osjećaja, jer trebamo jasno reći, ja sam poput vas, ja poput svih drugih se također bojim i svi se drugi također boje. I nakon napada, a i prije napada, smo si postavljali pitanja kada će se to ponovno dogoditi. A nadležne službe nam kažu da prijetnja i dalje postoji i to u velikoj mjeri. Dakle, pod pritiskom javnog mnjenja, pod tim emocijama, država je brzo usvojila nove alate za borbu terorizma gdje se više ograničavaju prava i slobode, a da nije došlo do, i to je ono što je karakteristično za sve naše države, posebno za Francusku, ali za sve naše države možete vidjeti kako se to radi u Belgiji, u Danskoj, u Španjolskoj, u Nizozemskoj, u Njemačkoj posvude. Dakle, u svim našim državama nije došlo do istinske rasprave o tome. Jer je dušo bilo toliko e, da su ta sigurnosna pitanja koja se više tiču sigurnosti, eh, da su, a ne zaštite slobode i prava, da su na jednoglasan način usvojene, kvazi jednoglasno usvojene i to se moglo dobro vidjeti u parlamentarnim raspravama. Postoji jedan tekst, članak 8. jednog zakona od 3. srpnja 2016. godine gdje u tom tekstu stoji omogućit se se nekoga zadrži nekoliko sati u pritvoru, a da se od nikoga ne, treba zatražiti nikakvo odobrenje. Četiri ili pet sati se o tome raspravljalo i to je zapravo bila jedina rasprava koju se doista odvijala u parlamentu među zastupnicima koji su bavili tom temom. To je dakle bilo prije ove sad postojeće većine. Tada smo imali socijalističku većinu i e, oporbu za krila a argument koji se konstantno spominjao je bio taj da se onima koji su bili protiv te mjere kaže, ali gospodine, dragi kolege, ako napravimo ovo što ste rekli, ako ne usvojimo tu mjeru, kakva će biti vaša odgovornost ako sutradan neki gospodin, neka gospođa terorist zbog toga što nismo imali tu mjeru od e, pritvaranja u roku četiri sata uspije počiniti teroristički čin. Kako će biti vaša odgovornost e, pred žrtvama i pred Francuzima? To je bio apsolutno definitivan argument barem u tom sustavu gdje su zastupnici zabrani naravno da u totalitarnom sustavu to ne bi tako bilo, ali ovdje je to tako. Dakle, nalazimo se u jednoj situaciji da kada vodimo rasprave e, poput ove ovdje ili kada ova stajališta koju sam ja zauzao, kada ih je jako teško ne zapravo izreći, već postići to da ih drugi shvate. Zato što postoji ta ideja da treba učiniti sve što možemo i kad kažem sve, onda To znači da nas je briga za jamstva, za slobode, za prava i tako dalje, kako bismo spriječili zločin i, nažalost, kada do njega dođe, da ga kaznimo. I u takvom kontekstu su se te stvari odvijele u Francuskoj. I stoga smo, eto, u tom duhu, nakon 13. studenog, dakle 14. studenog, imali tu situaciju da je francuski predsjednik koji je imao sukladno pravu e, tu ovlast e, kada je on sa u noći odmah nakon terorističkog napada 13. E, studenog u Parizu u toj noći sa 13. na 14. studeni odlučio iznijeti jedan dekret i objaviti izvanredno stanje. I tu je samo Francuska uvela takvu mjeru. U nijednoj drugoj državi nije proglašeno izvanredno stanje. To izvanredno stanje je zatim šest puta produženo pomoću zakona sve do 31. listopada 2017. godine. Dakle, to izvanredno stanje je trajalo skoro dvije godine, a zapravo izvanredno stanje po svojoj definiciji e, jedna privremena mjera i izvanredna mjera. U tom razdoblju, podsjećam, i to je vrlo važno, smo iskoristili članak 15. E, konvencije Europske unije o Konvencije Europe o ljudskim pravima, što znači vijeću Europe rekli da možemo uvesti neke mjere koje nisu u skladu s tom konvencijom, ali sada više nismo po tim e, člankom 15. Dakle, sve ono što se tiče sada općeg zakonodavstva u ovom trenutku, e, sve te mjere iz tog zakonodavstva trebaju naravno e, poštivati odredbe suda za ljudska prava. Govorio sam o ovom zakonu primjerice od 3. srpnja 2016. godine i o drugim zakonima. Dakle, to se njih odnosi. Što je karakteristično za te dokumente je to da su dakle usvojeni u tom određenom kontekstu, u tom određenom ozračju i da niti jedan zakon nije provjeren vezan uz to je li sukladan sa e, pravima i slobodima prije nego što ga je predsjednik potpisao. Niti jedan zastupnik nije zatražio da se provjere posebice te restriktivne mjere za slobodu, da se provjeri jesu li te mjere u skladu sa e, ustavnim načelima. Jedna digresija. To znači da danas je ustavnost tih mjera nešto što e, mjesec za mjesec se provjerava u okviru jednog postupka što je moguće prema izmenama Ustava iz 2008. godine i mnoge druge države imaju sličan postupak. Ali to znači da u slučaju e, e, jednog e, sudskog slučaja primjerice Ustavni sud može provjeriti je li ta odredba koja se želi primijeniti u tom sudskom predmetu protiv te, te osobe je u skladu sa tim zakonima ili ne. I Ustavni sud je već sedam puta e, pomoću tog prioritetnog e, pitanja ustavnosti e, imala priliku procijeniti jesu li mjere iz zakona koji su već primjerice usvojene 2014. godine u skladu sa Ustavom da ili ne i Ustavni sud je već sedam puta rekao da nisu. Što se tiče izvanrednog stanja, o tome neću sada više duljiti, naravno da u našem ustavu ne postoji, a vlada je pokušala to prošle godine uvesti u ustav, ali nije u tome uspjela jer je postupak E, ustavne revizije zaustavljen, nije polučio rezultata, a to moram reći prije svega zbog toga što je to povezano sa e, samim ustavnim karakterom izvanog stanja. Naime, htjeli su osobama sa dvojnim državljanstvom oduzeti jedno državljanstvo. To je doista velika povreda samog načela francuskog građanstva, državljanstva. Dakle, i zbog toga taj e, ustavni postupak nije dovršen. Imamo jedan jednostavan zakon iz 1955. godine koji je usvojen zbog alžirskih događaja, to se tako tada zvalo, a danas se to jednostavno zove zbog rata u Alžiru. U tom sustavu postoji mogućnost da e, upravna vlast poduzme e, određen broj restriktivnih mjera, dakle mjera koje ograničavaju slobodu, koje obično izvan tog izvanog stanja mogu samo suci odobriti. A tu se radi o, jednom, u jednoj upravnoj instanci, o policiji ili o nekom prefektu koji mogu odlučiti o nekom pritvaranju, o nekom kućnom pritvoru, o zatvaranju nekog vjerskog e, objekta i tako dalje. Koji mogu e, nametnuti da dođe do provjere identiteta, do e, pretraživanja prtljage i tako dalje. Dakle, to su te mjere koje su bile na raspolaganju upravnim vlastima. Naravno da ta mjera treba biti privremena. Treba biti privremena naravno i zbog toga što krši jedno osnovno načelo koje stoji u članku 66. našeg ustava i koji, koji postoji u drugim e, sličnim demokracijama i koji kaže da individualna sloboda je zaštićena da samo sudska instanca, dakle neki sudac, ima pravo ograničiti e, slobodu pojedinca i da to ne može raditi javna uprava, da nije u njenoj e, se to učiniti. No, naravno, paralelno s time, paralelno sa tim izvanim stanjem, e, to također moram spomenuti, to ću spomenuti još i za koji čas, da je došlo i do čitavog niza mjera kojeg smo usvojili u okviru općeg zakonodavstva i koji će i dalje biti na snazi. Primjerice, od prvog studenog e, jedan dio izvanih mjera će nestati, ali postoje neke mjere koje su već prije postojale ili koje su uvedene prije tog trenutka ukidanja izvornog stanja, ali koji su danas dalje na snazi. Sada, članak 15. konvencija o ljudskim pravima se primjenjuje i sada, e, dakle, te mjere moraju biti u potpunosti u skladu sa konvencijom iz Strasbura. I, gospođo predsjednice, to je moja druga točka. Naravno da smo tijekom tog razdoblja djelovali, e, na zanačene, ne mogu dati ovdje previše detalje, ali mogu vam kratko reći što smo napravili. Mi smo konstantno iznosili naša mišljenja o tim odlukama. Mi smo to činili protiv struje, e, protivno onome što je bilo dominantno u javnom mnjenju i protivno političkoj klasi koja je bila u većini. Mi smo konstantno zauzimali taj stav da mora postojati ravnoteža između legitimnih tijela koji se brinu za sigurnost i toga da se jamče i poštuju e, prava i slobode i da se njih zajamči i da između između sigurnosti i slobode se ne smije e, dakle vaga previše prebaciti u smjeru sigurnosti. I jasno je da, to ću vam još kasnije pokazati, da sa uvođenjem izvanrednog stanja i sa usvajanjem tog sigurnosnog zakona od 30. E, prošle godine da je francuska vlada odlučila upravo ići u tom smjeru sigurnosti i mi smatramo da to ugrožava tu ravnotežu. Kao drugo, tijekom čitavog tog razdoblja smo e, zaprimali e, zahtjeve i pritužbe osoba koje su bile po tim mjerama izvanog stanja. Imali smo 110 e, stvarnih žalbi na te mjere i sve te situacije osoba koje su primjerice e, bile u kućnom pritvoru ili e, koje su bile žrtve pretresa smo obradili. Otprilike jedna na tih žalbi ticala se e, deontologije sigurnosnih snaga, dakle njihovog ponašanja i posebice načina na koji su, na koji su izvršeni ti administrativni pretresi. Kako bismo odgovorili na sve te upite, izabrali smo dvije metode. Kao prvo, iznijeli smo prepreke za provođenje mjera. Preporuke što se tiče pretresa, e, kada je prisutno neko dijete, da tu treba usvojiti posebne mjere, a e, državno vijeće, a i javna uprava su djelomično te naše preporuke slijedili. Zatim smo iznijeli preporuke što se tiče toga kako se e, provode sami pretresi i kako se stvara zapisnik E, zapisnik kojeg je trebalo uvijek predati osobi koja je bila žrtva pretresa nakon toga. Zatim smo tražili i odštetu e, nakon pretresa osoba jer može doći do šteta. A 2016. godine je vlada usvojila i jedno pozitivnije stajalište, da tako kažem, i jedno jednostavnije stajalište vezano s to da je mogu doći do štete ako je došlo do teške povrede e, javne uprave prilikom provođenja tih mjera. Zatim e, iznali smo preporuke što se tiče kućnog pritvora, e, jedna posebna situacija, primjerice jedan srednoškolac je bio osuđen na kućni pritvor i nije mogao ići više u srednju školu i slijediti satove i stoga smo naravno preporučili da može ići dakle u srednju školu a da izvan e, tog vremena kojeg provodi u školi je u kućnom pritvoru. U studenom i u prosincu 2015. godine je uvedeno tri četvrtine ovih postojećih mjera i naravno da su sve te mjere uvedene pod velikim vremenskim pritiskom. Zatim smo prošlog srpnja usvojili odluku i možda bi to bilo zanimljivo za vaš odbor. To je bila odluka o E, tome da se plati i e, plati odšteta e, obiteljima koje su u svoj obiteljima dakle žrtve terorizma. To je jedno vrlo osjetljivo pitanje i tu smo preporučili čitav niz mjera za to kako bi one mogle dobiti kompenzaciju. Zatim smo radili i na kolateralnim žrtvama izvanog sanja, primjerice činjenici da Eh, jedna osoba u svojoj sredini eh, eh, ima kontakta sa jednom osobom koja je pretresla i da je zatim poslodavac kontaktirao tu osobu i rekao mm, čujte vi ste mi zbog toga sumnjivi da ću vam zbog toga otkaz. I naravno da je tu bilo nekoliko malih problema. Zatim posljednje, posljednja točka, mjere vezane uz izvanredne izvanredno stanje. E, koristili smo, e, korištene su također za operaciju održavanja mira i reda, što znači da su se koristile te mjere nevezano uz prijetnju terorizma, kako u nekim slučajevima na proljeće 2016. godine u Francuskoj je tijekom pet ili šest mjeseci bilo velikih prosjeda protiv jednog zakona o izmjenama zakona o radu koji je dobio naziv prema tadašnjoj ministrici rada. I posljednje što bih htio spomenuti jest trenutno stanje nakon završetka izvanrednog stanja. Tu bih spomenuo zakon od 30. listopada 2017. godine. Tim zakonom je okončano izvanredno stanje i donesene su neke mjere za koje vlada javno rekla da imaju jednak učinak kao i mjere koje su bile na snazi za vrijeme trajanja izvanrednog stanja. Taj zakon je uveo u opće pravne propise neke odredbe koje su jednake izvanrednom stanju. Dakle, završetak izvanrednog stanja je ovdje sveden na retoričku situaciju. Dakle, tu se e, kontrolira pristup i kretanje osoba E, moguće su pretrage e, osoba, e, pretrage vozila i prtljage. To je na snazi za neke događaje, zatim zatvaranje vjerskih ustanova, što je bilo na snazi za vrijeme izvanrednog stanja, sada se primjenjuje i temeljem općih pravnih propusa, propisa. To nas je također zabrinulo, budući da E, se e, je temelj za to e, širenje određenih informacija koje mogu poticati na terorističke radnje. I zanima me može li se putem ideja i teorija na ovaj način ponovno uvesti kazneno djela zbog izražavanja mišljenja. Ove mjere su usmjerene na osobe ukoliko se sumnja da njihovo ponašanje može biti ozbiljna prijetnja za sigurnost i javni poredak. Tu smo ukazali na vrlo široko tumačenje tog pojma ti ozbiljni razlozi za sumnju mogu dovesti do administrativne kontrole, do e, izricanja mjere kućnog pritvora, elektroničkog nadzora, zabrane e, e, nastupanja na nekom javnom mjestu, zabrane komuniciranja sa određenim osobama i sl. I ono što se u novom zakonu naziva posjetama, a to su zapravo e, upravni e, pregledi pretrage u sklopu upravnog postupka. Dakle, kod takvih mjera e, nakon pretrage potreban je nalog suda, redovnog suda. Međutim, u slučaju da kada postoji kazneno djelo, mi sumnjamo da se to u stvarnosti ne može provesti budući se, da se osobi u tom slučaju predoči neki tekst ili izjava i može se također dogoditi da se sucu kaže ukoliko ne da nalog da će za sat vremena već biti prekasno što sudac može učiniti u takvoj situaciji. No eto, tako e, izgledaju odredbe ovoga zakona. Osim toga, kao što sam e, već rekao, imamo jedan stalni instrument kojim se zapravo preuzimaju brojni aspekti mjera koje su bile na snazi za vrijeme izvanrednog stanja i zato se postavlja pitanje e, ustavnosti e, ovih odredbi. To će se pitanje postaviti prije ili kasnije jer nije sasvim jasno, odnosno postoji drugačija ocjena privremenih mjera u odnosu na trajne mjere. Imamo još čitav niz drugih e, zakonskih tekstova kojima se dodatno osnažuju ovi pravni instrumenti. Imamo nove odredbe o sprječavanju terorizma, zabrana e, izlaska s teritorija, zatim administrativni nadzor nad osobama koje su se vratile iz inozemstva u slučaju da postoji ozbiljna sumnja da je e, njihovo odlazak bio u vezi sa e, stupanjem u kontakt sa organiziranim e, organizacijama, kriminalnim organizacijama. Dakle, vidimo da tu postoji veliki manevarski prostor. Zatim imamo isto tako mogućnost administrativnog zadržavanja osoba za vrijeme 48 sati temeljem zakona od 3. srpnja i tu se kao razlog navodi sumnja da osoba e, provodi neke radnje vezane uz terorizam. Dakle, argument e, temeljem kojeg se tvrdi da ovdje nije riječ o narašavanju sloboda, budući da je riječ o prijetnju izvanrednih razmjera, budući da je riječ o terorizmu, ne stoje budući da se nigdje ne navodi definicija terorizma, tako da se nalazimo u situaciji gdje smo de facto od kraja 2015. godine u, primjenjujemo jednu logiku sumnje. Naime, e, kazneno pravo, kazneno dijela, ne vezuju se više samo uz činjenice, uz kaznena djela koja su počinjena, nego se to postavlja mnogo šire, budući da se navodi, kao razlog za to navodi sumnja, i to se vezuje uz određene oblike ponašanja ili situacije. Od siječnja 2016. godine, naime kada sam imao intervju sa e, francuskim novinama Le Monde. Rekao sam tom prilikom vezano uz ovaj nacrt zakona da je potrebno osnažiti prevenciju s obzirom na prijetnju terorizma. Međutim, e, uvođenje represivnog instrumenta zapravo nas dovodi u jedno društvo u kojem vlada sumnja, gdje se odvajaju e, prinudne mjere i zapravo i kazneno pravo i administrativno pravo dovode se u opasnost da se e, dovede u pitanje e, osobna odgovornost i da se polako izgubi granica između ljudi i neljudi i da se izgubi pojam nedužnosti. Navest ću vam jedan primjer toga. E, kazneno djelo pretraživanja terorističkih e, web stranica. To kazneno djelo je već u e, dva navrata ukinuto od strane Ustavnog vijeća koje je navelo da e, se ako se želi uspostaviti to kazneno djelo mora mijenjati Ustav. Dakle, tu zapravo dolazi e, do jednog prekida sa uobičajenim e, sudskim tumačenjima na način da počinje dominirati zakonitost kaznenih djela. Dakle, potrebna je jasna prethodna definicija počinjenih kaznenih djela i potrebno je načelo pravne sigurnosti, dakle stabilnost i predvidivost pravnih instrumenata koji su na snazi. Na neki način se više ne primjenjuje ta logika i pravna sigurnost, a naime ako se to ne primjenjuje, na taj način se e, zapravo ugrožava vladavina prava. I sada ću zaključiti, gospođo predsjednice, u našoj zemlji sada zapravo imamo kazneno pravo na dvije razine, dakle redovno kazneno pravo i kazneno pravo za kaznena djela terorizma. A ovo drugo e, pravo je postalo zapravo kazneno pravo upravnog karaktera koje omogućuju da se donesu neke mjere koje bi mogle ograničiti prava i slobode odredbe zakona od 30. listopada 2017. godine ne nalaze se u e, kaznenom postupovnom pravu nego u pravu koje se tiče e, i unutarnje sigurnosti. Dakle, prelazi se od, s jednog pravnog teksta na e, propise koje donose Ministarstvo unutarnjih poslova i policija. Mislim da bismo trebali e, analizirati to u budućnosti, tim više što ova situacija nije jedinstvena. Zakon e, o suzbijanju terorizma iz 2000. godine Ujedinjene kraljevine daje velike ovlasti e, sigurnosnim snagama u zračnim lukama i na granicama, omogućuje se pretraga i zadržavanje putnika, te u, ukoliko se sumnja na eh, kaznena djela terorizma. Tu eh, se ne zahtjeva nikakvo prethodno odobrenje. Te ovlasti omogućuju prikupljanje biometrijskih podataka, eh, zatim prebacivanje podataka iz mobilnih telefona i trenutno čak postoji i jedan sudski predmet koji se vodi vezano uz to u Ujedinjenoj kraljevini. Da kako sve ovo se događa u jednom okviru ojačane suradnje među državama članicama i ako mi postavite pitanje u tom smjeru, e, mogu vam nešto reći i vezano uz interoperabilnost u prijedlogu od 12. prosinca Europske komisije. Mi smo surađivali sa drugim državama članicama održana jedna konferencija e, u rujnu prošle godine u Strasburu u jednom neformalnom okviru koji obuhvaća 15 tijela koje koji se bave etičkim aspektima sigurnosti u našim zemljama, to su bili Njemačka, Velika Britanija, Španjolska i slično, pa i Belgija. E, na toj konferenciji smo uspoređivali iskustva iz naših zemalja i pokušali smo analizirati to složeno pitanje uspostavljanja ravnoteže između sigurnosti i slobode. Uputili smo i apel europskim institucijama kako bi se predvidjeli međunarodni mehanizmi kontrole politijskih e, policijskih snaga i kako bi se u to uključili svi relevantni akteri. Danas e, poslije podne e, sam evo ovdje na sastanku vašega odbora. Dakle, e, kao što sam rekao, legitimni cilj je spašavanje života ljudi. Isto tako moramo raditi na tome da se borimo protiv tih eh, barbarskih organizacija. Da kako to je nešto što moramo učiniti, budući da imamo eh, jedan pravosudni policijski prostor na kojemu nema unutarnjih granica, tako da to moramo učiniti zajedno uz poštovanje naših osnovnih načela kao što su vladavina prava i poštivanje prava i sloboda pojedinaca. Mislim da je to odgovornost Europske unije Mislim da je to e, vaša odgovornost kod donošenja zakonskih propisa u Europskoj uniji. Imali smo e, direktive i dakle postoje zakonski tekstovi koji su u pripremi i to je u ostalom i djelokrug rada vašeg odbora do rujna sljedeće godine. Međutim, smatram da bi Europska unija isto tako trebala imati E, utjecaja na države članice, što znači da i države članice moraju svaka od njih pojedinačno poštivati ova načela, budući da e, nacionalni suverenitet svake države članice ima veliku težinu, neovisno o našim zajedničkim politikama i o trećem stupu koji smo e, malo prije spomenuli mi e, smo isto tako mehanizam za kontrolu na nacionalnoj razini i smatramo da u ovakvim slučajevima vanjska kontrola bilo da se ona nalazi u, političkom ustroju pojedine zemlje ili zvana, je nužno je nužan dakle mi moramo poštivati vladavinu prava slobode i naša načela i moramo imati e, stalnu analizu i kontrolu nad tijelima. Dakle, moramo e, slušati ona tijela koja upozoravaju da se ne smije prijeći granica. Ne smije se prijeći određene granice. I mislim da e, vaš odbor može u tome odigrati važnu ulogu. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Tubon vi ste uistinu sjajno ukazali na problematične aspekte u našim demokratskim društvima e, koja se suočavaju sa novom vrstom prijetnje, sa prijetnjama koje dolaze od ljudi koji vrlo dobro poznaju naš sustav e, u kojem postoji mehanizmi pravne zaštite i mislim da ste vrlo dobro kroz ovaj francuski primjer ilustrirali tu situaciju. Francuska je jedna od zemalja e, koja je prijetnja na najvišoj razini, e, ta je prijetnja svakodnevno, tako da je Francuska donijela čitav niz mjera, instrumenta. Vi ste vrlo dobro objasnili učinak e, ovog zakona o izvanrednom stanju i trenutnu situaciju. E, premda je ovaj cilj legitiman, vi ste naglasili da treba poduzeti sve što je moguće kako bismo poštivali vladavinu prava i kako bismo uspostavili u ravnotežu. Isto tako ste uputili jedan apel Europskoj uniji i našem odboru. E, dakle, unutarnja sigurnost je u nadležnosti država članica i mislim da ovo pokazuje i hrabrost Evropske unije, budući da ste vi progovorili o jednoj temi e, koja brine našu javnost. E, u posljednjoj anketi se pokazalo da je e, Evropljane najviše brine upravo sigurnost više od nezaposlenosti. To vrijedi i za Francusku. Mislim da je ovaj današnji primjer to pokazao i mislim da ste nam vrlo dobro objasnili sustave rizike ciljeve koje treba postići. E, vjerujem da će biti mnogo komentara od strane kolega. U svakom slučaju mislim da su ovo vrlo važna pitanja koja će zahtijevati i daljnji rad, a uostalom osim ovog pitanja interoperabilnosti e, mislim da će biti i drugih pitanja a ako se slažete možda možemo odmah početi od tog pitanja e, sada ću dati riječ Arnaud Danžanu Ani Gomeš i e, potpredsjednica Valenciano. Da odmah odgovorim. Da, to bi bilo najbolje. Dakle, u ovoj fazi možemo pokušati progovoriti o prijedlogu koji je iznijela Europska komisija, prijedlogu 12. prosinca, e, s ciljem osnaživanja i jačanja sigurnosti unutar Europske unije. Dakle, riječ je o dvije nove uredbe kojima je cilj korigirati nedostatak informacija na način da se poboljša sustav informiranja u Europskoj uniji u području sigurnosti upravljanja granica i migracija što bi također trebalo omogućiti bolju razmjenu podataka među postojećim sustavima za e, potrebe policijskih službenika, granične policije, carinika i sl. Ovaj prijedlog e, je sastavljen u, dakle, određenom duhu i djeluje sasvim legitimnom za potrebe napređenja sigurnosti Europskoj uniji. Kao što smo mogli primijetiti tijekom terorističkih napada, e, gotovo svaki put se postavilo pitanje razmjene informacija, e, prekasnog dostavljanja informacija, nedostatno razmjene informacija da smo možda imali neke podatke ili neke datoteke, možda smo mogli na vrijeme uhititi neke pojedince prije počinjenja terorističkih dijela. Dakle, vidimo da su ta pitanja vrlo relevantna, tako da ovaj prijedlog sam po sebi legitiman. Međutim, eh, moram reći da se slažem sa problemima koje je naveo gospodin Ofleti, te sa onime što je naveo Europski nadzornik za zaštitu podataka. Oni su iznijeli svoje mišljenje u sklopu e, radne skupine e, stručnjaka. Oni su se bavili upravo tim pitanjem. dakle Europski nadzornik za zaštitu podataka i Europska agencija za temeljna prava iznijeli su svoje mišljenje tijekom rasprave o tom nacrtu teksta. E, kao prvo iznesena je jedna, jedan razlog za zabrinutost, a to je da postoje razlike u nadležnostima. Dakle, imamo graničnu policiju, imamo e, policija, policijske snage koje se bave migracijama i dakle svi oni imaju pristup podacima koji nisu nužno povezani sa njihovim e, zadacima. I tu postoji opasnost da se izjednače terorizam i opasnost s jedne strane kao i strani državljani i tražitelji azila. Kolega Van Orden je malo čas eh, uputio jedno pitanje gospodinu Flertiju vezano uz, ovaj aspekt. Dakle, na taj način se zapravo može učiniti nepravda tražiteljima azila i stranim državljanima. Kao što znate, e, nadležna tijela se su zabrinuta zbog e, prava stranih državljana i tražitelja zila koji dolaze na naš teritorij. Europski nadzornik za zaštitu podataka je rekao da europska politika sve više povezuje upravljanje migracijskim tokovima sa ciljem postizanja veće sigurnosti te ga brine što se spominjanje e, borbe protiv terorizma e, i postizanje veće unutarnje sigurnosti koriste na taj način da se zapravo može izbrisati granica između upravljanja migracijama i borbe protiv terorizma, što može dovesti do izjednačavanja između terorista i e, stranaca. Dakle, još jedanput, to su riječi Europskog nadzornika za zaštitu podataka i on je rekao da se to može riješiti samo ukoliko se donese vrlo jasna i precizna definicija ciljeva e, što bi omogućilo koji, da se definiraju koji su e, podaci potrebni za svaku pojedinu situaciju. S druge pak strane, e, interoperabilnost sigurnosnih e, sustava, dakle, trebao bi se uklopiti u e, europski e, dakle, sustav za zaštitu podataka i sva načela koja iz toga proizlaze. A načela na kojima se temelji je načelo jednakosti i zatim načelo nužnosti i načelo razmjernosti. Treće pak pitanje vezano za ovo jest da taj sustav e, mora biti dio jamstava, ta jamstva mora biti sasvim jasna, neću vam ih sada nabrojiti, međutim, mi smo se time pozabavili. E, tu e, naravno ima pitanja koje su vezane i za rad agencije i za rad nadzornika. Ali moram reći, stvari koje nisu samo u domeni pravobranitelja. Međutim, ja sam ipak obnašao različite dužnosti, imam različita iskustva, a osim toga znamo točno što se, eh, kako su dali nedavni događaj. Dakle, cijeli taj sustav neće vrijediti niti malo, ne budu li međusobno obavještajne agencije imale povjerenja jednu u drugu. Nažalost, neke agencije se žale da e, druge agencije to ne rade. Naime, da im ne daju na vrijeme korisne informacije. Radi se dakle o nečemu što zapravo nije pravno samo po sebi, već e, je nešto što se e, je tjesno vezano za to. A mislim da će gospodin Danžan jako puno reći o tome. Ne, možda neće puno reći, ali puno toga misli. ako se slažete, ja mislim da e, kolega Danžan također želi govoriti o interoperabilnosti. to nekako nazirem iz E, njegove mimike. Hvala. Evo, skoro da bih govorio o nečemu što bi bilo pravo poslovnika vezano za interoperabilnost. Osobno se slažem s gospodinom Tubonom da postoje granice preko kojih se ne smije prijeći kada se e, radi o pitanjima interoperabilnosti i zaštite podataka. Gospodin Dubon je rekao da će sve vlasti imati pristupa svim informacijama, međutim to nije točno, nije točno. Prijedlog komisije ograničava pristup različitih e, tijela određenim e, e, određenim dijelovima. Prema tome ne možete to reći jer to ne stoji u tekstu. Prvo, gospodine Tubon, molim vas, pokažite mi da se u ovom tekstu interoperabilnosti izjednačava borba protiv migracije i borba protiv terorizma. Ja osobno to nisam nigdje uočio. Treće, što se tiče poštivanja podataka, novi sustav interoperabilnosti ne stvara nove podatke. On stvara mogućnost da se ti podaci uspoređuju. Dakle, Radi se o tome da treba se raditi o boljoj kvaliteti, dakle to nije e, bitno kao tako po pitanju interoperabilnosti, e, već da se treba raditi o većoj e, e boljoj informiranosti. Ja jednostavno ne znam tko je napisao vaš tekst, ali morate mu reći da se buduće bavi činjenicama. Odgovorit ću vam, dakle, gospodin Dimitris Avramopoulos zadužen je kao, zadužen je kao povjerenik za pitanja građanstva. I on je rekao, citiram, da većina našeg rada se radi o tome da e, nadomjestimo manjkavosti vezane za upravljanje granicama i za migracije. Od sada pogranična policija bi morala imati i prave podatke u pravom trenutku kako bi mogli obnašati svoje zadatke. I to je ključno. Pa, ne govorili o imigracijama. E, kaže se da se treba raspolagati relevantnim informacijama, ali nigdje se ne kaže da su to te iste informacije. Naravno, neke e, e, organizacije, e, informacije vezane za interoperabilnost su, će biti stavljene na raspolaganje površne policiji i drugoj redovnoj policiji. Nastavljam citat, on je rekao da sada ti baze podataka nisu međusobno povezane, već su zasebne paze podataka koje su međusobno i izdvojene i na taj način se javlja mogućnost da neke osobe e, prođu kroz sustav, e, a to ne bi smjele napraviti. Dalje citiramo gospodine Depre, gdje se jasno kaže da mi tu nešto E, što je sada sasvim razvojeno, pokušavamo spajati. Dakle, nisam i ja to napisao, već komisija, gospodine Depre. A ja to kažem kao pravobranitelj. E, istovremeno kada govorim sa zastupnicima, sa različitim e, tijelima, ustanovama i tako dalje, raspravljam i razgovaram sa ljudima na terenu kojeg mi e, nude e, moji sugovornici, dakle u ovom slučaju zastupnici i članovi danas e, ovog posebnog odbora. Gospodine Depre, stvari se moraju predstavljati takvima kakve jesu, a ne kao što ste me vi sada optužili da sam ih ja izmijenio. Dakle, priopćenje doneseno u Strasburu 12. prosinca 2017. godine. Tu piše crno na bijelo. A e, ovaj e, tekst, ako pratite osim svega rad skupine stručnjaka na visokoj razini koji su javni, upravo to pokazuje. Gospodine Depre, vi kažete da sam ja razotkrio nešto, a vi kažete da to sve skupa ne postoji, pa čemu bi to uopće služilo? Euh, U prijedlogu komisije nema ničeg novoga e, interoperabilnosti je nešto što se e, temelji na već postojećim podacima, a pristup informacijama su informacije koje već i sada postoje i to e, putem zakonskih baza podataka koje su i stvorile te informacijske sustave. Gospodo, konfrontacije između s jedne strane prijedloga komisije o interoperabilnosti, a s druge strane sigurnosti koja je važna za Evropljene, to je nešto što je zaista vrlo aktuelno. E, već smo postavili pitanja ravnatelju Agencije za temeljna prava i e, sada vidimo da je to vrlo bitno i u ključ ove sadašnje rasprave. Inače, pokušavala sam u e, francuskom dnevniku žurnalu de Dimanche od juče upravo slušajući vas naći članak Juliana Kinga kojem je on govorio. Htio bih reći gospodinu Depreu da ima nešto što je točno u onome što kaže u komunikaciji komisije u prijedlogu uredbe. Ne radi se o novim podacima. E, to se jednostavno zove e, maksimaliziranje strašnih podataka. Međutim, na stranici drugoj komunikacije, kada se radi o tome da se spriječe više struki identiteti, pa što to znači? Sada dajem riječ Arnou Danžanu. Moje pitanje nije na ovu temu, međutim, ipak ću reći nešto. Kada vi kažete da se e, nešto e, otvara, to ne znači fuzioniranje. Jednostavno e, moramo paziti koji se vokabular koristi jer kada vi nešto otvarate stvorit će se određeni putevi od jednog do drugog. Treba vrlo, vrlo pažljivo biti e, kada se govori o tim stvarima. Hvala vam, Žak, što ste došli. Hvala vam što ste nam izložili ove sve stvari. Ja nisam jedan od onih koji histerizira po pitanju sigurnosti, e, uključujući i e, one ljude koji su e, mojih političkih gledišta i poznajem tvoj rad, Žak, i znam koliko je važno boriti se protiv terorizma i stoga sam više nego li svjestan da treba paziti da se u to ne unesu previše strasti jer e, ne bi smjelo doći do pretjeranog donošenja zakona i treba također rješavati pitanja koja su s jedne strane isključivo pitanje zakona, s druge strane one koje e, su e, samo marginalna pitanja vezana za same zakone. Moje pitanje E, međutim vezano je za zaštitu sloboda. E, došlo je do izmjene mjesta na koje se stavlja sumnja. I e, svaka odredba koja jača, a to često čini samo privremeno, neko upravno tijelo, to nužno ide na uštrb prava i pravne države koja se u Francuskoj također temelji i na upravnom pravu i upravnom pravosuđu koja ima razloga za postojanje, koja ima žalbene postupke, koja nije arbitražna. Nažalost, često se upravni postupak u Francuskoj izjednačava s arbitrarnim, što nije točno. S obzirom na postupke, s obzirom na osobe za koje se sumnja da su povezane s terorizmom, sve na kraju završava u rukama pravosuđa. Dakle, ništa se ne vezuje, e, ne radi izvan pravosudnih okvira kada se radi o pitanjima terorizma. Kada se e, ogriješi o pitanja e, prava, naročito kaznenog prava, to je nešto što je vrlo ograničeno. U ovome e, što se govori o slobodama i e, odnosno koje govori o istražnom zatvoru. Ja se ne slažem ovdje sa svime jer sudac e, istrage kada mu se kaže da ako odmah ne reagira, da će onda možda kasnije biti prekasno. To je vršenje pritiska. Imam vrlo, e, vrlo jasne primjere iz mog departemana gdje su prošlog tjedna se tražilo da se nešto napravi i suci su im jednostavno to odbili. A i e, danas se tražio da se napravi pretres u određenim situacijama. Mislim, odluke o pretresu ne donose se na arbitraran način, ali kada u današnje vrijeme neko e, dođe s nalogom za pretres, a ta se osoba unaprijed obavijestila da će do pretresa nje doći, to ipak može E, mnogo toga izmijeniti i to je pretjerano. E, što se pak tiče ovog e, izvanrednog stanja koje je bilo u Francuskoj, dakle, jest da je ono dugo trajalo, ali što se tiče načela, a razmjernosti, je ono nije u potpunosti prekršeno, jer ipak 12 Tisuće ljudi je e, radilo na slučajevima osoba koje su radikalizirane. Dakle, 12.000 ljudi je u bazi podataka radikaliziranih osoba. To nije ona e, čuvena oznaka S. Ja o tome nikada ne govorim jer to je nešto e, što Mm, postoje samo sumnje. Dok ja govorim o oznaci FSRP, koje sumnje na terorizam su potkrijepljene konkretnim činjenicama. Dakle, budući se radi o 12.000 osoba, onda mislim da nije prekršeno načelo razmjernosti. E, mnogo toga u Francuskoj se naravno može kritizirati i pravobranitelj e, tu sasvim sigurno mora djelovati. Međutim, ipak francuski sustav po mom sudu nije sustav koji u tolikoj mjeri krši ljudska prava na evidentan način. Zašto bi e, ovakav jedan administrativan postupak i e, pretres u okviru upravnog postupka bio nešto loše i arbitrarno dok bi ista stvar u, e, e, kaznenom postupku bila u redu. Gospođo predsjednice, Rodan Žan mi je postavio zapravo vrlo bitna pitanja. E, u mom odgovoru moram reći da se nigdje ne javlja ta ideja da je upravno tijelo arbitrarno e, za razliku od pravosudnog tijela. Arno nas je podsjetio da je pravosuđe u sklanu člankom 66. Ustava, dakle štiti prava, ali je i sudac u upravnom postupku priznat kao e, sudac e, koji odlučuje e, i koji ištiti prava. To je odluka iz 90. godine, to svim jasno. Međutim, novina jest da izvanredno stanje iz 2015. godine, za razliku od onoga 1955. Dakle, da 2015. se uvodi mogućnost da se upravnom sucu podastriju e, mjere vezano za e, bilo pretjec, bilo izricanje e, mjere kućnog pritvora. Međutim, što se tiče toga što je vezano za tih mjera, vezane za razvoj izvanrednog stanja, to je nešto što se uvijek odlučuje a posteriori je li došlo do kršenja ili nije. Jer za administrativno tijelo može djelovati, ali tek jednom kada je ta situacija riješena. I dopustim Jarno, tako je i bilo kada je nova parlamentarna većina u Francuskoj nakon e, izbora e, u e, lipnju, nakon parlamentarnih izbora, uvela e, ideju tog suca e, istrage, dakle slobode ili pritvora kako se to sada zove, to je e, dakle bilo jer s jedne strane postoji dakle sudac iz redova kaznenog prava kao i onaj iz upravnog postupka, a upravni postupak je taj koji dakle štiti e, slobode. Dakle, radi se o e, suptilnoj razlici između upravnog i kaznenog prava. Inače, od 2015. godine došlo je do tisuću otprilike sporova iz upravnog postupka, što samo pokazuje da e, je većina ljudi odlučivala da se obrati upravnom sudu i e, također ustavnom vijeću u Francuskoj, a e, nisu se obraćali pravobranitelju, jer pravobranitelj u ovom smislu se bavi samo pitanjima deontologije vezanom za sigurnost, što je sve iz kodeksa o sigurnosti. Ako mi dopustite još jednu primjedbu vezano za ono što je rekao Nodan Žan. Naravno, nakon svih upravnih mjera koje su usvijene, jako malo ih je E, načinjenu u okviru kaznenog prava. E, postoji naravno e, kazneni postupci vezani za obične kaznene prekršaje, drogu, posjedovanje oružja i tako dalje. Ali one koji su se odnosili na terorizam u okviru E, kaznenog postupka njih se može nabrojati na prste jedne ruke. A istovremeno velik broj antidata je spriječen, a mjere poduzete e, poduzetne su e, kao rezultat rada obavještajnoj službi izvan naše zemlje, unutar naše zemlje usmjerene sudskom sustavu specifičnom za borbu protiv terorizma. Jer to je zapravo ono što je idealan put, a to je prevencija. I zapravo smo malo govorili o tome zašto sve to postoji, ali s druge strane, Arno, eh, E, ja e, se slažem da u tvom departamanu ovi suci sloboda i pritvora su vrlo učinkovitosti. Hvala lijepa. Ana Gomeš. Hvala vam gospodine Tubone na svemu onome što ste nam rekli. To je vrlo zanimljivo. Govorili ste o mjerama koje su iskušane u Francuskoj, što se tiče isto tako i za ukidanje državljanstva osobama Mislim da se to tiče gospođe Tobira, da je to vezano uz njenu ostavku, što je naravno nešto što na čast. A i gospodinu Oflatiju sam ja postavila isto pitanje koje ću vama postaviti. što se tiče toga koliko se osumnjičenici mogu izbaciti iz države. Vezano uz rasprave koje ste vodili u Francuskoj, vezano uz ono što znate, ta Suda ideja da će se osumnjičenici e, izbacivati iz države kako bi se onda na učinkovitiji način mogli kontrolirati ti osumnjičenici. A sada postoji što se toga tiče jedan e, pravni vakum, kao što smo i čuli. Primjerice u nekoj državi poput Maroka Znamo da su mnogi osumnjičenici Marokanci i da bi na taj način mogli minimalno učinkovito provesti tu kontrolu ne samo što se tiče sigurnosnih mjera, već isto tako i što se tiče samih presuda, ako dođe do toga, ako se uspostavi da su ti ljudi doista teroristi i da su počinili kaznena djela i da im se treba suditi. Kao prvo, u trenutnom pravnom okviru imamo mjere koje nam mogu dopustiti da izbacimo iz Francuske osuđene osobe. Imamo jedan takav alat kao i većina država, međutim to se ne tiče onih osoba koji su osumnjičenici za koje se smatra da su nešto počinili. Kao drugo, kada se radi o mjerama s kojima bismo mogli te osumnjičenike izbaciti iz zemlje, onda naravno e, u javnoj raspravi se javljaju određene osobe ili određene političke stranke koje su već iznijeli slične prijedloge, ali iskreno rečeno, evo, govorim tu pod kontrolom gospodina Danžana, imam osjećaj da se s time nije daleko došlo i jedino pitanje koje smo si postavili je to pitanje osoba sa dvojnim državljanstvom, ali to je jedno drugo pitanje budući da se u tom pitanju radilo o tome da smo rekli da ćemo napraviti tako da oduzmemo tim ljudima francusko državljanstvo zato što su suđeni uvijek zbog toga. I onda budući da nisu francuski državljani, onda ih možemo izbaciti iz države. To je bila ta ideja. S time se prestalo. A druga točka, unatoč tome što su sva ta pitanja vrlo teška, vrlo dramatična. Moram reći da smo primijetili da teroristi najbolje manipuliraju sa rasporedom letenja avionima i sa indikatorima za vlakove. Dakle, odvesti ih nekamo drugdje, praviti se kao da se oni neće vratiti, da smo na taj način sigurni. To je isto tako nešto što mi se čini kao iluzija. Naravno, to možemo postići samo pod uvjetom da imamo jako dobar nadzor, i jako dobru kontrolu. A gospođo Gome, što se tiče vašeg pitanja, reći ću da ako želimo biti u potpunosti učinkoviti, kada primjenjujemo ovakve mjere, onda bismo te osobe trebali poslati u države za koje smo sigurni da će tamo postupiti s njima na jedan, dakle, može doći do toga da ćemo ih odvesti u države gdje neće dobiti pravedan postupak. Nadam se da neće do toga doći. Postoje neki prijedlozi o kojima se govori kako bi se osobe koje traže azil e, odvelo u neke zemlje za koje kažemo da su sigurne treće zemlje, a za koje znamo da nisu uopće sigurne za te pojedine osobe. E, sigurni smo, što se tiče jedne stvari, to je da nisu sigurne. To je bila jedna mala digresija. Da, mala digresija vrlo jasnim jezikom. I vi ćete se baviti s tim pitanjem, budući da sada vijeće komisija upravo raspravljaju o uredbi o sigurnim trećim zemljama. Da, to je pitanje danas u ključne važnosti, ali već dugo se vrti u raspravama. Imali smo sporazum o readmisiji sa Pakistanom, sa Afganistanom primjerice. Organiziramo naše aktivnosti, ali to je jedan dug put. Netko, čini mi se, mi je prije nekoliko dana rekao da kad se vodila rasprava prije nekoliko desetljeća o Ženevskoj konvenciji, da se tada već raspravljalo o tom pitanju sigurnih država i tako dalje i tako dalje. Hvala vam lijepa, Elena Valencijano, naša potpredsjednica. Izvolite. Hvala vam. Govorit ću španjolski, kako ovo ne bi bila isključivo francuska rasprava. Da, baš zbog toga. Vi ste nas dakle pozvali na to da promislimo i da prodiskutiramo o tome do čega je sada došlo iz te situacije. Dakle, to je jedna situacija koja jasno ide više u smjeru sigurnosti a manje u smjeru sloboda. Dakle, nema ravnoteže, a i mi već neko vrijeme o tome razmišljamo. Vi ste isto tako vrlo jasno prikazali kakav je stav javnosti prema tome. Javnost je prije svega zabinuta zbog sigurnosti. I eh, vlada i određen strah naravno da se postavlja to pitanje, ono isto koje ste vi spomenuli. Dakle, ako odmah reagiramo, ako usvojimo zakone, odmah nakon terorističkih napada, pod tim pritiskom i pod e, utjecajem emocija, da onda situacija postane vrlo složena. Moje pitanje je dakle sljedeće. Kontrola na zračnim lukama je sada ponovno se normalizirala, ali jesmo li napravili procjenu troškova do kojih je došlo zbog tih dodatnih kontrola na zračnim lukama. Primjerice to. Hoće li netko u jednom trenutku analizirati te troškove do kojih je došlo zbog uvođenja tih ekstremnih mjera e, nakon teških napada? To je isto tako se jako odrazilo na sve te građane, neovisno o tome odakle dolaze. umjesto da sustavno tražimo tu ravnotežu, možda bismo trebali isto tako analizirati e, do kakvih je sve posljedica i troškova došlo za pojedine osobe i vidjeti jesmo li tu doista dobili na većoj sigurnosti i možda bismo onda mogli pomalo brže nastaviti ići tim putem. Evo izvoli, možeš govoriti. Mislim da, gospođo potpredsjednice, općenito rečeno, ove mjere koje su usvojene bi trebale biti, mislim, e, osim ako ne dođe do određene stase dušnih emocija, da bi ih trebalo donijeti na racionalni način. I o tome se radi ovdje. Radi se o tome da nam zakon daje okvirene odgovore koji se temelje na temeljnim načelima i koji su svi bez ikakvih lakuna u jasni i da nažalost naravno, u nekim situacijama neka druga razmišljanja dominiraju kad kad se radi o neutemeljenim razmišljanjima kad kad se radi i o medijskom utjecaju i onda u tom trenutku država mora nešto napraviti. Prije dvije godine je jedna vodeća osoba obavještajnih službi pred jednim odborom, ne znam je li to bilo u Senatu ili u Nacionalnoj skupštini, e, došao e, pred zastupnike i rekao je da mjere koje smo usvojili, ako tražite moj iskreno mišljenje njima, da su tu samo kako bi se umirila javnost. Dakle, kako bi se umirila javnost i pokazao, kako bi se pokazalo javnosti da vlada djeluje i da ne sjedi prekršnih ruku. Naravno, od strane tih vodećih ljudi to znači da bi oni mogli na učinkovitiji način raditi e, sami, bez vlade. I vjerojatno imaju pravo. U prijedlogu zakona o obavještajnim aktivnostima smo vidjeli da postoje vrlo intenzivne mjere koje bi mogle ugroziti e, određene slobode i temeljna prava. Ali mislim da ono što ste rekli o se sigurnosti zrakoplova, takva vrsta razmišljanja, da bismo mogli pomisliti da sutra, evo u ovoj fazi u kojoj se trenutno nalazimo, da recimo možemo doći na neku zračnu luku, da možete doći već tik pred zrakoplova, da vas niko ne pita ništa. Mislim da bi ljudi rekli da su svi poludjeli, da se nitko ne kontrolira, da bilo tko može ući u zakupov i razniti ga. Naravno da smo sada u jednom društvenom kontekstu koji u potpunosti obuzet takvim razmišljanjima. I stoga trebamo uvesti više racionalnosti, e, više razmišljanja i mislim da je jedan zastupnik e, prije kada je govorio htio reći zapravo nešto slično, a to je da postoji u ovom zakonu od 30 listopada kojeg smo usvojili, usvojili i jedan vrlo zanimljivu, jednu zanimljivu odredbu, a to je da će taj zakon vidjeti samo 2020. godine i da će 2020. godine kakva god situacija bila taj zakon prestati važiti i da ćemo onda u tom trenutku raspravljati jesu li te mjere koje smo usvojili bili učinkovite ili ne, trebali ih zadržati, trebali ih ukinuti ili ih izmijeniti. Dakle, to malo ide u tom smjeru. Naravno, nitko ne zna u kakvom stanju će biti e, Francuska, niti Europa, niti javno mnjenje u 2020. godini. Ali to je jedno, jedan napor koji ide u smjeru onoga što ste vi rekli, gospođo potpredsjednice. Hvala vam lijepo, gospodine Jacques Tubone. Vraćam za, ponovno riječ prisutnim u dvorani. Imamo još nešto malo vremena ako imate neko dodatno pitanje. U tom ipak vrlo zanimljivom kontekstu, jer nismo jako govorili o javnom mnjenju, govorili smo o tome e, da, da postoji velika žalost i evo rekli smo da se upravo sjećamo, prisjećamo na taj barbarski čin koji je jako utjecao na našu državu. I da za Francuze ništa nije kao prije tih napada. I to je istina, ta teroristička prijetnja. Jednostavno ne možemo imati jedan drugačiji sustav, ne možemo imati jedan drugačije pravosuđe, tu se potom se slažem s vama što ste rekli, ali istodobno i ne želim tu kao predsjednica segati riječima, ali mi svaki dan u Francuskoj sprečavamo dalje napade. A istodobno našoj državi u Francuskoj, jer smo mnogo govorili i o drugim slučajevima, ali ovaj primjer danas je bio prije svega francuski. Dakle, istodobno smo umnogostručili e, različite alate koje imamo na raspolaganju za borbu protiv terorizma i na kraju krajeva netko bi mogao reći da smo ništa, da nismo ništa učinili, sve je bilo isto. Ja mislim da to meni nije tako. Mislim da imamo vrlo korisne alate, ali da smo i dalje država nad kojom lebdi e, vrlo snažna prijetnja, svaki dan sprečavamo dane teroriške napade i razumijemo da je javnost u takvom stanju. Naravno da javnost se treba objasniti tu ravnotežu koju trebamo naći, treba isto tako iznijeti dokaze pred javnosti, uvjeriti ju nešto. To je kao u jednom ljubavnom odnosu. Moramo pokazati onoj drugoj strani da ćemo pobijediti u tom teroriškom ratu moramo ih na taj način pridobiti postoji stvarna prijetnja i stvarna bojazan i stvarna tuga e, i dakle i odgovornost na osobama poput vas ili poput nas. Mi mi predstavljamo javnost i kada razgovarate s građanima onda vidite da oni općenito se jako boje. Gospođo predsjednice, da su sve ovo što ste rekli mislim da bi bilo vrlo zanimljivo ali naravno ja nisam taj ko određuje dnevni red vašeg odbora. Mislim da ste danas čuli eh, stav jedne vodeće osobe, jedne institucije koja nije u potpunosti nezavisna od izvršne vlasti, naravno, ali ipak jedna institucija koja se bavi temeljnim pravima i tim pitanjima u Francuskoj. Mislim da bi bilo vrlo zanimljivo kada biste se slušali isto tako i stajališta nekih eh, predstavnika španjolskih vlasti, eh, predsjednika Ustavnog suda iz Karlsruhe u Njemačkoj ili neku vodeću osobu iz Velike Britanije da čujete što se u drugim pravosudnim kulturama poduzelo, a i kod tih država se radi o žrtvama koje su prošle kroz teške napade. Mislim, nije važan broj e, žrtava. Velika Britanija među prvima, zatim i Njemačka sa božićnim sajmovima. A osim toga, Njemačka je, kao i Italija, država sa drugačijom povješću. E, imali smo crvenu armiju u Njemačkoj, drugu terorističku organizaciju u Italiji, stoga i te države imaju drugačiju kulturu borbi protiv terorizma, drugačije tradicije, drugačije institucije. Primjerice, Postoji sudska praksa Ustavnog suda iz koja potječe upravo iz 1970. godina i koja je izuzetno zanimljiva. Evo, to je samo uh, moja ideja, jer naravno da uh, ova rasprava nije samo francusko-francuska, niti francusko-briselska rasprava. Hvala vam, a uzgled rečeno mm, sastaćemo se i sa predstavnicama iz Berlina možda možemo dovesti nekog predstavnika Ustavnog suda iz Kalsuja i sastaćemo se i sa španjolskim kolegama. Arno Danžan ima sada riječ, on ima pitanje i e, Katarina Kinići kao zadnji govornik. Hvala. Ja sam htjela reći da se slažem sa dvima točkama iz vaše analize. Kao prvo što se tiče borbe to je da ono što razuvjerava nije nužno ono što štiti najbolje. I to je nešto vrlo važno. To je točno za mnoge izvanredne mjere koje smo uspostavili kako bismo umirili javnost, ali koje trebamo provjeriti vrlo detaljno što se tiče njihove učinkovitosti. Druga stvar je ta da opet e, e, taj pravosudni instrumentari koliko god on sofisticiran bio i naravno da nije dobro kada je pretjerano sofisticiran, ali on nikad neće nadomjestiti one osnovne probleme organizacije i funkcioniranja represivnih službi, ali isto tako i obavještajnih službi. I što se toga tiče se u potpunosti slažemo. Mislim da smo tu čuli kad kad po neke karikaturalne e, izreke. Mislim da se trebamo držati rasprave Nedavno smo u raspravi vidjeli da se pojavilo osnivanje jednog suda, posebnog suda za borbu protiv terorizma. Izvorno nismo to očekivali i gospodin Molanski je isto tako tu rekao da postoji naravno taj problem sa količinama, sa količinama dosije o kojima se digitalno bave, ali da se čini da bi sad moglo doći do još jednog dodatnog e, suda. Možda bismo mogli dobiti neku komunikaciju s tim u vezi, ali naravno čini se da specializiramo neki sud ne znači da ćemo povećati njihovu učinkovitost. A nacionalni sud koji se do sad bavio tim DCM-a je na zadovoljavajući način radio. Naravno da ne mogu procijeniti pravosudni rad i pravosudnu organizaciju. To uopće nije moj poziv, još manje ovdje u Europskom parlamentu, ali ću reći sljedeće kao prvo. Ja sam jedan od onih koji su se bavili zakonodavstvom za borbu protiv turizma, Ja sam bio predsjednik odbora za pravosuđe kada smo imali prve francuske instrumente za borbu protiv nakon napada iz 1986. godine. Sigurno se sjećate toga. Taj alat funkcionira već dakle 30 godina, već od tada. I uvijek mi se činilo da je to dosta kvalitetan instrument jer je dosta učinkovit i kao drugo tu imamo to poštivanje sloboda i načela našeg kaznenog postupka. Dakle, s tim zakonom su stvorili unutar kaznenog postupka neke vrste enklave, ali istodobno je taj zakon ostao sukladan čitavom tom postupku, čitavom kaznenom postupku, toj logici. I zbog toga nije e, bio toliko napadan kao drugi zakoni, kao oni zakoni koje sam spominjao malo prije. Dakle, imao je tu dvostruku kvalitetu. Unutar tog alata smo naravno imali i jednu središnju mjeru, a to je da su svi predmeti dolazili pred Pariški sud, dakle postojala ta centralizacija, čim smo rekli da postoji neko udruženje nekih pojedinaca u svrhu počinjenja terorističkog dijela, čim se je radilo o tome, odmah je to spadalo pod taj sud. Evo, to je nešto što funkcionira već 30 godina. Ja nemam dojam da bi se za taj alat moglo reći da ne funkcionira dobro. Prijetnje, teorički napadi, uvjeti na svijetu su se potpuno se promijenili, ali nemam osjećaj da taj sustav ne funkcionira dobro i dalje. Kao drugo, tehnički gledano, što se tiče sudova, dakle što se tiče državnog odvjetništva u Parizu i tako dalje, drugih državnih odvjetništva, imali smo taj mehanizam da se od lokalnih državnih odvjetništva e, predmeti penju prema glavnom državnom odvjetništvu u Parizu. I mislili smo da to ne predstavlja problem, barem nam se tako činilo. Dakle, državno odvjetništvo je jedna opcija u pravosudnoj politici, ja se dopuštam da imam vlastito mišljenje i naravno to bi onda moglo odvjetništvo u Parizu koji se više neće baviti terorističkim predmetima, dati više vremena možda da se bavi e, čitavim nizom drugih važnih pitanja za koje je zaduženo. I evo, to je moja analizarno Mislim da je to pitanje koje smo ovako na brzinu postavili, ali mislim da će se o tome još detaljnije raspravljati i vidimo da se sada raspravlja o i to vrlo detaljno o prednostima i manama e, tog alata. Hvala, tu su i primjeri iz drugih zemalja u stranim zemljama postoje različite formule, postoje dakle regionalna državna odvjetništva, postoje čitav niz mogućnosti, tako da na primjer imamo, Španjolska ima svoj sistem i tako dalje. Državni odvjetnik Molas u Francuskoj nije bio za to, a čini mi se da je on taj koji bi mogao biti imenovan. Ali sada dajem riječ Katarini Kinići da postavi pitanje. Izvolite. Hvala predsjednice. Iznad svega bih eh, htjela zahvaliti gospodinu Tubonu na ovom čitavom eh, nizu misli i prijedloga. Vrlo ste to transparentno rekli, To je značajan intelektualni pristup. To će biti od vrlo velikog značaja za rad našeg odbora. Što se tiče zaštite temeljnih prava, ja bih se htjela nadovezati na ono što je rekla kolegica Grisbeck i e, iako ostanemo u ovoj temi e, prava, ipak e, bih htjela malo pomaknuti to pitanje. E, kolegica Grisbeck je rekla da kada je bilo došlo do atentata u Charlie Hebdo, da nakon toga su ljudi osjećali da ništa više nije kao što je bilo nekada. Ja iz osobnih razloga mogu potvrditi da e, kada dođe do takvog nečega nikada više nije kao prije. E, moj otac je bio žrtva atentata prije 35 godina. On je bio sudac, on i dva policajca e, e, poginuli su prilikom ekspozije autobombe i ništa nije više isto, ne samo za obitelji, ali to sve skupa izaziva prazninu e, takvi događaji. Vi ste sasvim ispravno govorili o temi žrtava i mi smo se htjeli baviti tom temom u direktivi u borbi protiv terorizma. Danas smo govorili o puno aspekata zaštite prava, ali o ovome nismo. I zato bi me zanimalo, možemo li se malo više pozabaviti ovom temom? Kada smo mi u direktivi govorili o različitim oblicima zaštite, u različitim slučajevima takve vrste Možete li nam reći, da li mislite da se može napraviti više ili bolje? Ima li iskustava iz jedne zemlje koje bile koristi drugim zemljama? Iskustava iz zemalja koje su imale već takva iskustva. Hvala vam dakle što ste e, govorili e, o danas i hvala što ste se osvrnuli na vrlo značajan rad kojim se bavimo Natali i ja u e, specijalnom odboru koji se bavi djecom. Jer postoje različite e, žrtve, e, ne samo kada se radi o kaznenim dijelima koje je počinila mafija, na primjer, ili slične, već ponekad i vrlo obična kaznena dijela, jer žrtve često nemaju prilike E, reći svoje mišljenje. Hvala vam dakle što ste govorili i o radu e, inter e, skupine za prava maloljetnika i naravno uzet ćemo u obzir sve ovo što smo danas čuli od vas. Gospođo Činiki, Kinići, reći ću vam sljedeće. Ako želimo sve ovo sagledati u jednom e, povijesnom kontekstu, s obzirom da smo ovdje u Europskom parlamentu i da smo svi ovdje naslijedili stečevine Europske unije nakon e, završetka drugog svjetskog rata i mislim da možemo govoriti o jednoj povijesnoj perspektivi, a pritom možemo spomenuti i pad Berlinskog zida i dolazak, odnosno pristupanje u Europsku uniju svih onih zemalja koje su bile tijekom 40 godina lišane demokracije. Dakle, ako to stavimo u povijesnu perspektivu, jasno je da su se stvari bitno promijenile. Događaj 11. E, rujna promijenili su situaciju u Sjedinjenim američkim državama nepovratno. I svi oni koji slijede koncepciju SAD-a u vojnom, političkom ili pravosudnom segmentu mogu jasno ustanoviti da se sindrom tih događaja proširio i na Europu nakon napada koje je počinio Daesh i posebno nakon terorističkih eh, napada u Francuskoj i drugim zemljama, uključujući i Njemačku, Danskoj, Velikoj Britaniji i sl. Dakle, kada govorimo o ovoj povijesnoj perspektivi, postavlja se pitanje kako izići iz te situacije. Hoćemo li i dalje tvrditi da ništa nije kao prije i hoćemo li donositi mjere za koje smatram da nisu uravnotežene iz perspektive vladavine prava, ne vodeći računa o, ne o tome što je iza nas, nego što je ispred nas a zapravo je ključno pitanje kako ćemo pravnu državu ostaviti svojoj djeci i unucima. I ovdje govorim o, i u političkom smislu, dakle, što ćemo ostaviti budućim vladama i parlamentima koji možda neće toliko poštivati vladavinu prava i naša demokratska načela, kao što je to slučaj danas. I to je zapravo možda moja središnja misao. Treba sačuvati e, nacionalnu i društvenu koheziju i ne treba se usredotočiti na osobe koje mogu biti zapravo meta politika za borbu protiv terorizma zbog svog podrijetla ili vjerske pripadnosti. To je zapravo dio naše stvarnosti. I moramo pripoziti da ne donosimo instrumente koji bi, ako padnu u krive ruke, mogli dovesti do toga da se uistinu počnu podrivati te temeljne slobode. Dakle, gledano kroz jedno duže razdoblje, istina je da se situacija bitno promijenila, da nije kao prije. I u tom kontekstu moramo djelovati, ali moramo isto tako imati u vidu i budućnost i što ćemo ostaviti budućim naraštajima. Mislim da ćemo jednoga dana iskorijeniti ovu prijetnju i da ćemo se naći u situaciji da više nećemo morati svakodnevno strahovati od terorističkih napada kada se budemo vozili autobusom ili kada iziđemo na ulicu. I ako uzmemo u obzir tu perspektivu, a ujedno ću odgovoriti na vaše drugo pitanje, čini mi se važnim da se uzmu u obzir žrtve i to ne samo u smislu toga da im se oda počasti da im da se suosjeća s njima. Moramo voditi računa o njima kao o osobama koje će moći prenijeti e, koje će moći omogućiti da prijeđemo u jednu novu situaciju. Ako budemo dobro postupali prema žrtvama, ako se te osobe budu mogle ponovno integrirati ako na osobnom i profesionalnom planu budu mogle ponovno normalno živjeti usprkos e, svim e, dakle svemu što su proživjele. U tom slučaju ćemo imati jednu bazu kako bismo mogli prijeći u novu fazu koju ja osobno priželjkujem a to je da iziđemo iz tog sindroma devetog, napada 9. rujna i da krenemo u jednu novu fazu zakonodavstva. Mi smo iznijeli neke prijedloge koji su skromni, ali koji upravo idu u tom smjeru. I e, sada ću zaključiti E, pitanje koje se postavlja u svim zemljama i sljedeće. Kako bi se osigurao status žrtvama i kako bi se izgradila jedna progresivna situacija okruženja za žrtvu, je li potrebno da je dobiju posebni status ili se na njih trebaju primjenjivati odredbe općeg prava i e, naprosto na jedan bolji način. Neki odvjetnici kažu da u francuskom pravu već postoje sve relevantne odredbe da bi se to postiglo, dakle da nisu potrebne dodatne odredbe za žrtve. Mi smo se opredijelili za tu formulu da treba posebni status i to smo predložili u 30. lipnja 2017. godine. I na ovaj način bih htio i zaključiti. Čini mi se izuzetno važnim da da radimo ne samo izbliza, nego da imamo pogled i odozgo imajući u vidu sve e, bitne aspekte naših demokratskih društava. Hvala vam gospodine Tubon na tome što ste došli na naš sastanak, na vašim odlučnim riječima i na hrabrosti i hvala vam također na vašoj analizi. Kolege su znali da ćemo e, dosta govoriti o primjeru iz Francuske, no mislim da je to bilo vrlo zanimljivo s obzirom na rad našeg odbora. Stvari neće biti kao prije, ali mislim da je to i osnovni smisao e, rada našeg posebnog odbora, to je da zapravo pokušamo krenuti dalje i to na jedan evropski, proevropski način, usprkos pravnim poteškoćama vezanima uz raspodjelu nadležnosti. Dakle, upravo se o tome radi da učinimo taj iskorak prema naprijed, jer ono što građani očekuju od nas, zastupnika u Europskom parlamentu, jest da se ponudi jedan odgovor na europskoj razini. Bilo da je riječ o žrtvama, bilo da je riječ o e, ravnoteži unutar naših demokracija. Vaši odgovori i komentari su e, u svakom slučaju bili dragocjeni za naš rad, tako da vam želimo iskreno zahvaliti. Da, ja sam ovdje sa e, tri suradnice ujedno je tu i ravnateljica za pravnog odjela koja dobro poznaje vaš parlament. Mi smo vam svi na raspolaganju ukoliko vam trebaju bilo kakve dodatne informacije, e, bilo posredstvom ovoga odbora ili pojedinačno. Hvala vam na toj ponudi. Istina je da ja nisam spomenula vaše suradnike, France de Saint-Martin, Muriel de i Claudine Jacob koja je otišla k vama od nas, e, koja je sa sobom ponijela iskustvo e, rada stečenog ovdje u europskim institucijama. Zahvala, zahvaljujem također u ime kolega i njihovih suradnika slijedom ovog prvog sastanka nakon božićnih blagdana. Hvala vam još jedanput. Želim samo podsjetiti kolege da će se sljedeći sastanak našega odbora održati u ponedjeljak 22. siječnja od 15 do 18.30 sati i u utorak 23. siječnja od 9 do 12.30 u Briselu. Hvala vam, želim svima ugodnu večer.